Colegas, vamos a empezar cuando estéis preparados. Kolege i kolegice, ako ste spremni za početak sastanka, možemo sada započeti. E, declaro abierta la, la reunión. Otvaram sastanak. Kao što znate, cilj ovoga sastanka je osnivanje predsjedništva i odabir predsjednika i četiri podpredsjednika u skladu sa člankom 204. poslovnika. Kao prvo moramo izabrati predsjednika, nakon toga podpredsjednike. Što se tiče Aldea, gospodin s njega će zamijeniti gospođa Ries. Imamo li još e, drugih e, zamjena? U drugim klubovima nemamo. U redu. Utvrđujem postojanje kvoruma. Započet ćemo sada sa kandidaturama za mjesto predsjednika. Kandidate su imenovali klubovi zastupnika. Sada moramo vidjeti prihvaćaju li kandidati vlastitu kandidaturu. Netko se treba predstaviti. Osim u slučaju da ne želite ostaviti slobodno mjesto. Scusa, fai eh, Jučer sam bio na sastanku AFETA i klub predsjednika obično predstavlja kandidate. Nemamo samo e, stalno prezentiranje kandidata. Dakle, bilo bi dobro da netko od kluba iznese prijedlog. Da, mogu to učiniti ja, gospodine Panceri. U redu, ja pripadam istom klubu i ja ću tako sada dakle predstaviti gospodina Antonija Pancerija kao e, predsjednika odbora 2. U redu, dakle imamo kandidaturu gospodina Pancerija. Nemamo drugih e, kandidatura. I ako ne želite da idemo na tajno biranje, onda možemo izabrati gospodina Pancerija aklamacijom. Le invito a subir y a continuar con la sesión. Nastavljamo sa sjednicom. Zahvaljujem svima vama. Hvala što ste mi dali podršku. Nadam se da ću uzvratiti toj podršci koju ste mi dali. Nemam nikakvih priučenja, želim samo reći nekoliko riječi. Vi ste članovi ovog pododpora i vjerujem da vrlo dobro znate da danas ljudska prava u svijetu, ali i u Europu, stvarno jesu pod kušnjom, oni su pod velikim pritiskom e, ekonomskog realizma i političkog e, trenutka. Ja vjerujem da mi trebamo sa odlučnošću govoriti o ljudskim pravima zato što je to krucijalno pitanje u europskim politikama i u odnosima između institucije Europske unije i sa institucijama trećih zemalja. Ja se nadam da ćemo to učiniti uz e, doprinos svih vas i to je svakako zalaganje koje će karakterizirati koliko to bude moguće moj rad kao u funkciji predsjednika. Hvala. Mislim da sada možemo prijeći na izbor potpredsjednika. Pozivam klubove da predstave svoje kandidate. Počinjemo s pučanima. Kandidate za potpredsjednika, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem eh, na izboru na ovu funkciju. Želim vam sve najbolje. U ime Pučana želim eh, kandidirati gospodina Kristijana Predu za mjesto potpredsjednika odbora DROA. Hvala. Ima li primjedbi? Izvolite. Mislim da kandidati moraju reći da prihvaćaju biti kandidati, a to prihvaćam i iskoristit ću ovu priliku kako bih zahvalio e, našoj predsjednici Valencijano na njenom radu, zato što je ipak e, radila e, u tom svojstvu dvije pol godine. Hvala ti, Elena. Ci altre Ima li primjedbi ili drugih kandidatura? možemo ga odabrati aklamacijom. Dakle, Kristijan Dan Preda je prvi potpredsjednik. Prego, se prendere posto. vicepresidente... Izvoli, možeš zauzeti svoje mjesto. Za drugog potpredsjednika Alde će iznijeti kandidaturu. Hvala. Hvala, čestitam na vašem izboru. Zahvaljujem bivšoj predsjednici našeg odbora. Klub eh, ALDE kao jako važan klub, ali ne jako veliki klub, eh, predstavlja sada kandidaturu gospođe Luis Bestera. Ona je bila potpredsjednica u prethodnom, eh, prethodnoj prvoj polovici ovog saziva i jako dobro je obavljala svoje dužnosti. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Htjela bih potvrditi da prihvaćam ovu kandidaturu i želim se zahvaliti gospođi Valenciano zato što je vrlo marljivo radila tijekom protekle dvije i pol godine. Odlično, hvala. Nema posebnih primjedbi i prigovora, dakle predlažem izbor aklamacijom. Molim vas da dođete za stol predsjedništva. terca Mjesto trećeg potpredsjednika pučani imaju riječ za predstavljanje kandidatura. Hvala predsjedniče. U ime Aldeja i Pučana želim nominirati gospodina Lašla Tokeša za mjesto trećeg podpredsjednika. On je vrlo e, marljivo radio do sada, on nije trenutno ovdje prisutan, ipak rekao je da prihvaća ovu kandidaturu. Vjerojatno mu treba još koja minuta da stigne. Je li on e, svjesan da ćete ga kandidirati? Da, dobro. U redu, ako nema prigovora, predlažem izbor aklamacijom trećeg potpredsjednika. Četvrti potpredsjednike riječ imaju zeleni. U ime Kluba zelenih ja predlažem gospođu Loh Biler. Ja, danke schön Hvala lijepa. Ja sam htjela zahvaliti na kandidaturi, ja bih rado nastavila raditi e, u tom svojstvu i želim zahvaliti srdačno Eleni na e, vršenju predsjedništva. E, znači u redu. Nema posebnih primjedbi, dakle i tu predlažem aklamaciju za izbor često kod predsjednika. Ovime imamo sada predsjedništvo, a sada kad je predsjedništvo formirano, molim vas, dozvolite mi da ja pozdravim bivšu predsjednicu odbora za ljudska prava. Mi smo zajedno surađivali tijekom posljednje dvije i pol godine. Mislim da smo to odradili vrlo kvalitetno i smatram da je ona objektivno gledano bila stvarno na visini te funkcije i te važne zadaće unutar ovog važnog odbora. Zato mislim da joj svi trebamo zahvaliti na određenom poslu. Dajem ti riječ, izvoli. Zahvaljujem svima vama. I budući da su sada izabrani svi potpredsjednici i predsjednik, Htjela bih zahvaliti svima onima koji su surađivali sa mnom tijekom posljednje dvije i pol godine. Zahvaljujem svima na velikoj pomoći, zato što su uvijek bili dostupni. Zahvaljujem na tomu što su bili spremni premostiti sve poteškoće s kojima se susrećemo kad e, imamo ovako važnu funkciju. Sigurna sam da će novi predsjednik i svi podpredsjednici omogućiti to da e, ovaj pododbor za ljudska prava i dalje bude na visini funkcije. E, njegova zadaća nije jednostavna, ali je ključna. U cijelom svijetu e, se prate aktivnosti našeg pododbora. Ovaj pododbor se više cijeni izvan parlamenta nego unutar njega Međutim, s ovom ekipom pod vodstvom Antonija Pancerija mi ćemo svakako uspjeti biti još uspješniji. Zahvaljujem svim članovima pododbora DROA, zahvaljujem podpredsjednicima, zahvaljujem tajništvu koje se jako zalagalo i radilo na svim predmetima na izvrstan način. Zahvaljujem. Evo, ostajem ovdje, neću otići. Zahvaljujem stvarno od srca tebi na svemu što si do sad napravila. A sada možemo se otići na predak za kavu. Nakon toga vidimo se ovdje u 9.30 za nastavak sjednice. Hvala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 Bene, possiamo iniziare. U redu, možemo nastaviti s našom sjednicom. Kao prvo li neko, neko priopćenja. Prvo, odobrenje za dnevnog reda. Ako nema primjedbi, možemo odobriti dnevni red. Osim toga, odobrenje zapisnika 31.8., e, 28.11. i 8.12. Ako nema primjedbi, možemo ići dalje. Nekoliko priopćenja. Želim pozdraviti sve članove pod odbora pod Pododbor bi mogao dati neka pravodlučivanja proširenom predsjedništvu ne samo odluke o donošenju e, mišljenja i izvješća i ovaj sustav, ovaj sistem je primijenjen u prvom dijelu saziva. Sustav je bio efikasan. Ako nema primjedbi, možemo potvrditi da će se slijediti ovaj postupak. Drugo priopćenje. Imamo tri hitne rezolucije koje su usvojene u 12. mjesecu 2016. na plenoj sjednici. To je Budistička tibetanska akademija, situacija Rohingya manjine u Burmi, Mijanmaru i masovne grobnice u Iraku. Nakon toga imali smo još tri rezolucije koje su usvojene na plenoj sjednici u siječnju 2017. Indonezija, Srednjoafrička republika i situacija u Burundiju nekoliko priučenja još. Mislim da treba svima vama reći. Prva je loša vijest iz Bahreina. 15. siječnja 2017. godine pogubljeni su prvi ljudi nakon šest godina. Prema Amnesty Internationalu ta pogubljenja su se dogodila nakon nepravednog procesa i unatoč tomu što je došlo do mučenja ovih muškaraca dok su bili u pritvoru. Prema Human Rights Watchu još su dva građana Bahreina e, sada u opasnosti od takvog pogubljenja. Analiza njihovog procesa pokazuje da su oni optuženi na temelju vlastitih priznanja, a oboje je povuklo e, priznanje ali mi smatramo da bi vlasti u Bahreinu trebale sada uvesti moratorij na pogubljenja i zalagati se za potpunu zabranu e, smrtne kazne. Još jedna loša vijest dolazi iz Izraela gdje je 18. siječnja došlo do rušenja beduinskog naselja u Malhiran. To je najavljeno prošle godine, a istoga dana Amnesty International tražio da se otvori istraga o navodnim e, slučajevima nasilja koje je vršila policija. Kao što znate, o tome se već raspravljalo u sklopu ovoga pododbora. Na kraju imamo dobru vijest iz Gambije. Kao što znate, predsjednik Jame koji je na autoritaran način vladao već dvije godine, izgubio na, na e, izborima, e, pobjedio je kandidat opozicije Adama barov U prvom trenutku Jameh je prihvatio poraz, nakon toga odlučio da neće otići sa vlasti. Unatoč tomu Baro je prisegnuo 19. siječnja u veleposlanstvu Gambiju u Senegalu 22. siječnja. E, bivši predsjednik Jameh je priznao poraz i otisao, otišao je u egzil u ekvatorijalnu Gvineju. Nažalost, uspio je ukrasti 11 milijuna dolara e, iz državne riznice u trenutku kad je napustio zemlju. Još jednom, sam htio nešto reći danas jer mislim da je to vijest jako važna. Giulio Regeni, student, je prije godinu dana nestao u Egiptu tijekom istraživanja o aktivnostima sindikata eh, u državi. Njegovo sakačeno tijelo pronađeno uz rub ceste 25. Eh, siječnja 2016. bio je mučen. Godinu dana nakon toga još uvijek smo na polazištu, još uvijek ne znamo što se dogodilo Giulio Regeniju. Htio sam vas obavijestiti da danas u 14.50 ispred sale za sastanke odbora DROA. E, ja ću pozvati sve kolege i kolegice na komemoraciju e, smrti Đulije Ređenija. Biti će tu i Alex Majer, e, nova kolegica odbora DRA, koja je zamijenila Richarda Hovita. Tu će biti Izabela De Monte i mi ćemo se slikati zajedno s natpisima kojima tražimo da se pronađe istina i da se sazna istina o slučaju Đulija Ređenija. To su bila priopćenja. Sada možemo početi sa razmjenom mišljenja o borbi protiv nekažnjenosti i odgovornosti nedržavnih aktera u slučajima kršenja ljudskih prava. Cilj ove razmjene mišljenja je da analiziramo trenutne instrumente koje nam omogućaju da se bavimo pitanjima kršenja ljudskih prava u sklopu ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i kako bismo uočili neke praznine što se tiče nedržavnih aktera. Govornici će moći govoriti o trenutnoj situaciji vođenja istraga pri Međunarodnom kaznenom sudu. E, razmjena mišljenja poslužit će nam također kao input za izvješće Europskog parlamenta pod naslovom e, baviti se sa kršenjima ljudskih prava u kontekstu e, prava protiv zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući genocid. Danas ovdje imamo s nama sudionike u ovoj raspravi, gospođa Laura Pasoni, prva gošća. Ona je gospođa iz Belgije koja je bila regrutizisa, otišla je u Siriju i nakon toga se pokajala, požalila je tu odluku, napisala je knjigu kojom želi odvratiti mlade koji bi mogli doći u napast da slijede ISIS. Andrew Klapham, drugi gost, profesor javnog međunarodnog prava i ljudskih prava pri Međunarodnom institutu za studije o razvoju u Ženevi. On je bio prvi direktor Akademije za ljudska prava i za međunarodno humanitarno pravo. Preko Skype-a je ovdje s nama Mark Esten, on je istraživač i predavač u, um, na sveučilištu Munk za međunarodne poslove u Torontu. Napisao je razne knjige o Međunarodnom kaznenom sudu u sklopu rješavanja konflikata i izgradnje mira. Čekamo vezu sa gospodinom Kerstenom. E, nakon toga Stefani Mopas, e, e, novinarka, stručnjak za međunarodne odnose međunarodno pravo. Um, pisala je za Le Monde i napisala je um, knjigu Ležo Kevin Poisson o Međunarodnom kaznenom sudu. Ona je izazvala mnogo pažnje zato što je bila vrlo kritična prema Međunarodnom kaznenom sudu. Nakon toga je tu i služba za vanjsko djelovanje koju ću kasnije dati riječ, a sada dajem riječ e, prvo našim gostima. Osam do maksimalno deset minuta za svakoga. Izvolite, gospođo Pasoni. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Dobar dan, hvala što, ste me zaprimili ovdje. Ovo je velika čast za mene. Ja se zovem Laura Pasoni, imam 31 godinu i majka sam dvoje male djece. Prešla sam sa 15, godina na islam. Uh, od lipnja 2014. do ožujka 2015. bila sam u Siriji, dobila sam kaznu, e, uvjetu kaznu od tri godine i e, još jednu drugu pravnu kaznu. Napisala sam knjigu koja objašnjava moje putovanje, e, moju radikalizaciju, moj povratak i moju deradikalizaciju e, kako bih svjedočila i upozorila na to druge. Sada kada gledam na to sa određenim odmakom, kada se sjetim što me potaknulo tamo, onda jako zbog toga žalim. Jako sam mnogo štete nanijela svojoj državi, svojoj obitelji. Isto tako sam ugrozila e, život svoje djece. E, ja se zbog toga svega žalim i nikad se neću oprostiti. E, ja sam e, bila u depresiji kada sam se na to odlučila. napustio me otac mog prvog djeteta i mislila sam da je najbolje rješenje da se napustim i napustim Belgiju. Malo sam se informirala na internetu te sam se radikalizirala jednog rekrutera sam upoznala koji imao loše namjere i e, zatim sam nakon nekoliko mjeseci otišla u Siriju. E, taj rekruter je iskoristio moju slabost, e, podlegnuo me propagandi, uvjerio me da će mi tamo biti bolje, da ću tamo biti korisna, te me potaknuo da odem tamo, iako ja preuzimam odgovornost za to što sam otišla tamo, ipak on me uvjerio u to da su vojnici Isisa jako hrabri, da se bore protiv Bašad eh, Al-Asada. To je sve bilo lažno. Kad sam došla tamo, eh, postala sam svjesna eh, horora koji tamo vlada, da Isis ubija, da ne razmišlja uopće ko drugi, da su im žene ropkinje, zabranjeno im je kretati se, komunicirati s drugima, bilo što raditi, nismo imali nikakvih prava bili smo samo tamo kako bismo rađali djecu koji bi onda postali novi vojnici. I naravno e, nisam mogla raditi e, kao humanitarni djelatnik, kao medicinska sestra, u tome su me spriječili, vrlo brzo sam htjela otići natrag, ali e, znate da je jako lako, pridružite se Isusu, ali jako teško napustiti Isus zato što vam ne dopuštaju da odete. E, podsjećam da sam otišla u lipnju 2014. godine, dakle prije nego što je uspostavljen kalifat, e, prije nego što je došlo do napada na e, zapadne vojnike i do teških napada. Danas znam da postoje mnogo žena i mnogo djece koji su tamo i koji se žele vratiti, ali to im je onemogućeno jer im muškarci ne daju to pravo. Jednom sam htjela se iskasti sa djetetom, ali su me vojnici ISIS-a e, našli i dobila sam 50 utaca bićem, a budući da sam bila u to vrijeme trudna, e, mogla sam izveći tu kaznu, ali sam bila stalno pod njihovim nadzorom. Zatim, jedan drugi put sam pokušala pobjeći, bila sam tamo u pratnji svog muža i e, kada sam bila trudna od pol mjeseci, onda sam htjela pobići još jednom e, sa njim, koji je također htio otići. E, međutim, odlučila sam da trebam poneprije zaštititi svoje dijete i otići onda. Ne, nisam mogla ostaviti svoje dijete za sobom, e, ono bi postalo budući vojnik, budući ubojica i to nisam mogla podnijeti. Sa osam godina oduzimaju djecu majkama, stavljaju ih u e, vojni logor. Sa devet godina odlaze na front te ih e, vjenčaju, tako da se i vrlo male djevojčice e, udavaju. Nisam htjela to za svoje dijete, uvijek je bio blizu mene, nisam ga puštala iz vida. nisu je mogli od njega odvojiti, a majka, moja majka mi je preko interneta svaku jutro slala satove kako bi se mogla obrazovati u tom vremenu. Danas zahvaljujem e, pravosuđu što mi je dalo drugu e, šansu i zbog toga ja svjedočim pod svojim stvarnim imenom kako drugi ne bi počinili istu pogrešku e, kao što sam ja počinila. Imam danas knjigu, a pišem još jednu drugu. Promoviram ju u školama, u srednjim školama kako bi upozorila e, djevojčice na to. Na taj način se pokušavam otkupiti E, ono što sam ja doživjela je stvarno i moji sugovnici to znaju i znaju da sam doista bila e, pod ISISom. Ja tražim danas e, miran islam i svejedno odakle smo i kojoj religiji pripadamo. Mm, mislim da svi trebamo biti isti. Hvala vam što ste me saslušali. Grazie, grazie davvero, penso che sia Hvala lijepa, mislim da je to doista značajno svjedočanstvo i bez obzira na počinjene greške pokazali ste snagu usprotiviti se i ponuditi savjete mladima kako ne bi pošli istim putem. Hvala, imate riječ gospodine Kapame. Hvala. Hvala, ja bih kao prvo htio pozdraviti eh, hrabrost gospođe Pasoni, to je stvarno izuzetno i želim se najbolje u nastavnom radu. Hvala što ste me pozvali na ovu razmjenu gledišta o borbi protiv nekažnjivosti i odgovornosti nedržavnih aktera za kršenja ljudskih prava. Bojim se eh, da ću biti prilično suhoparan, eh, govorit ću o pravu, Dakle, možda će to biti manje zanimljivo od onoga što smo do sada čuli. No, imam dva pitanja. Dakle, kako možemo postići odgovornost za e, kršenje ljudskih prava kada lokalni sudovi ne mogu funkcionirati i Međunarodni kazneni sud nema jurisdikcije? To bi moglo možda i riješiti neke od kaznenih dijela o kojima smo upravo čuli u Siriji i Iraku. Drugo pitanje koje ćemo razmotriti E, dokle je doprla doktrina rasprava o odgovornosti nedržanih e, aktera za kršenje ljudskih prava. Dakle, tu mislimo konkretno na islamsku državu i kršenja ljudskih prava tamo. Treće pitanje na koje ću odgovoriti i tu doista govorimo o kaznenoj odgovornosti pojedinca. Dakle, rekao bih da teoretski postoje četiri načina, četiri puta sa pravnog stajališta prvi je shvatiti da Međunarodni kazneni sud čini se da nema nikakvu e, nadležnost nad teritorijem Sirije, ali strikto sensu to nije točno. Mnogi od pojedinaca koji se bore za nedržavne aktere ili subjekte potpadaju pod nadležnost Međunarodnog kaznenog suda upravo uslijed njihovog državljanstva. Dobro je poznato da mnogi koji se e, bore u Isisu su Jordanci, Tunižani i tako dalje. Oni potpadaju pod nadležnost Međunarodnog e, kaznenog suda, ali imamo tu i Britance, Nizozemske, Australce i tako dalje. E, tužitelj Međunarodnog kaznenog suda je izjavio da je odnosno tužiteljica izjavila da je njezina dužnost eh, progoniti one najodgovornije za najteža kaznena djela i da vodstvo u tom slučaju dolazi iz Sirije i iz Iraka umjesto recimo država potpisnica statuta. Eh, sada nije moja moj zadatak govoriti konkretno o Međunarodnom kaznenom sudu, ali moram reći da kada bi neka nova vlada u Siriji ili u Iraku se uspostavila, ona bi mogla priznati nadležnost Međunarodnog kaznenog suda, zahvaljujući takozvanoj deklaraciji 3.12. i se moglo i retroaktivno primijeniti, tako da e, svi državljani koji su prisutni u Siriji ili Iraku bi potpali pod nadležnost Međunarodnog kaznenog suda. Dakle, kaznena djela koja se sada počinjaju ili su počinjena u posljednje četiri godine, mogla bi se kazneno goniti upravo od strane Međunarodnog kaznenog suda. Sada bih rekao da je najvažnije prikupiti dokaze o kaznenim dijelima u Siriju i Iraku, bez obzira na to koliko dokle je doprlo kazneno gonjenje. Nedavno je Glavna skupština UN-a u New Yorku uspostavila je međunarodni nepristrani i neovisni mehanizam e, za potporu u kaznenom gonjenju u počinjenju tih e, zločina i također razmatra i mogućnosti kaznenog gonjenja pri e, budućim sudovima. Nevladine organizacije na terenu i drugdje i dalje nastavljaju prikupljati dokaze s namjerom kaznenog gonjenja onih koji su odgovorni za ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti. Drugi put bio bi ustrojiti novi međunarodni eh, tribunal koji će se baviti upravo ovim problemima brojne kaznena djela koja su počinjena potpadaju pod univerzalnu nadležnost, što znači da bi se o njima moglo razmatrati i pred Međunarodnim sudom bez potrebe za rezolucijom Vijeća sigurnosti, a i zemlje, bi mogle to učiniti i pojedinačno. Sada neću ulaziti u to kako bi se to moglo e, financirati i kako uhićivati one koji su odgovorni za kaznena djela, ali mislim da bismo mogli ipak e, tu postići nešto. I treća mogućnost, mislim da je ta e, ona koja nosi najveće obećanje, jest E, gonjenje na nacionalnoj razini van Sirije i to bi se moglo ostvariti ako nema posebne veze sa određenim zemljama jer su to sve više zločini nečovječnosti i kao što znamo bilo je i kaznenih postupaka protiv boraca isis zbog mučenja i e, postupanja nad zatvorenicima. I posljednja mogućnost je niz suđenja u Siriji. Naravno to je dugoročni projekt, ali neki od e, dokaza su već prikupljeni i mislim da je Europski parlament imao saslušanje 13. listopada e, pri e, odboru za ženska prava koje, kojim se razmatralo kako bi jedan novi tribunal se mogao u određenoj fazi ustrojiti u Siriji koji bi se pozabavio ovim kaznenim djelima. Ja bih ipak rekao da zbog broja kaznenih dijela moramo biti uznemireni. Međunarodno kazneno gonjenje recimo na e, međunarodnim europskim sudovima bilo bi i dalje korisno i mislim da bi to uvjerilo one koji razmatraju mogućnost odlaska u Siriju radi borbe, dakle za jednog od nedržavnih aktera, da bi te ljude ipak uvjerilo da to nije e, toliko dobar potez kao što bi se mogao učiniti ne znamo jesu li sami strani, strani borci svjesni svih činjenica, a također e, kazneno gonjenje na visokoj razini bi e, osvijestilo javnost o tome što se događa. E, sada ću prijeći na drugo pitanje, neću, vas, neću vam dosađivati sa pregledom dokrenalih rasprava. Zapravo e, neki smatraju da se e, pravo ljudskih prava temelji na sporazumu između vlade i e, njezinih državljana, recimo neka vrsta osobnog socijalnog ugovora. I u drugoj skupini tu ubrajam i sebe, imamo drugačija stajališta, odnosno smatramo da su e, ljudska prava nešto što pripada pojedincu i to je pitanje međunarodnog prava i svatko mora poštivati prava tih pojedinaca bez obzira jesu li to pobunjeničke skupine države ili pojedinci. I to možemo nazvati pristupom koji se temelji na žrtvama, odnosno žrtve mučenja od strane zapovjednika pobunjenika, bio taj pripadnik Isila ili neke paravojne skupine u Južnoj Americi. Dakle, ako su te žrtve pretrpjele mučenje, onda je njihovo dostojanstvo povrijeđeno na isti način, bez obzira je li riječ o naoružanoj skupini, terorističkoj skupini, nedržavnom akteru e, ili modernom robovlasniku. Učinak je isti. Mogli bismo e, rekli da ta, reći da ta rasprava ima e, određenu beznačajnost, nije relevantna, e, no ipak nevladine organizacije prikupljaju dokaze o nasilju na objema stranama, no ipak povrede koje počinjaju nedržavni aktori, dakle naoružane skupine, jesu kršenja međunarodnog prava iz više razloga. Prvi je taj da oni koji pomažu tim skupinama kada bi se ih htjelo uhvatiti zbog sučesništva e, o kršenju međunarodnog prava, trebali bismo na toj e, razini priznati da su nedržani akteri kršili međunarodno pravo. Dakle, ako daješ ili bilo koja naoružana skupina ili država ili pojedinac želi pozvati te ljude na odgovornost, onda treba priznati da sama naoružana skupina E, počinja kršenje međunarodnog prava i da nije samo riječ o nekom moralnom zaustavljanju. Isto tako bilo bi tužno kada bi jedan pojedinac iz Daješa ili e, neke druge e, oružane skupine se ne bi mogao goniti zbog zaustavljanja mučenja, otimanja talaca, u čemu smo slušali, zbog toga što navodno nije prekršio međunarodno pravo jer nije riječ o nedržavnom akteru. Dakle, zaključit ću sada time što ću vam zahvaliti što ste me pozvali na ovu raspravu i pozvat ću vas e, da se ne suzdržavate u e, suočavanju sa ovim oružanim skupinama. Postoji jedan zanimljiv projekt koji je u tijeku, nastoji se izraditi jedan e, priručnik zato jer su neki subjekti zatražili upute o tome kako provoditi pravično suđenje i kako humano postupati sa zatvorenicima. Hvala. Hvala. Sada bih dao riječ Marku Kirstenu kojemu moramo svi zahvaliti jer se nalazi u Torontu u Kanadi, a tamo je otprilike 4 sata ujutro, tako da mu moramo doista srdačno zahvaliti što je pristao sudjelovati u ovoj raspravi. Izvolite, gospodine Kirsten, imate riječi. Hvala. Hvala na tome što ste me recimo virtualno pozvali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 E, hvala vama, sa iskreno vam hvala i zahvaljujem vam također što ćete ostati u kontaktu s nama, onda ćemo čuti hoće li biti komentara ili pitanja od naših zastupnika. Sada dajem riječ e, Stefani Mopas. Izvolite. E, hvala vam. Hvala što ste me pozvali da sudjelujem na ovoj raspravi. Možda ću reći samo kratko nešto što je rečeno o Međunarodnom kaznenom sudu i o sposobnosti tog kaznenog suda da kazneno goni e, e, islamsku državu. Prof. E, profesor mi je rekao da sud ima tu mogućnost da može ući u to pomoću državljana koji dolaze iz država koji su ratificirali statut E, dakle Francuzi, Tunižani i drugi koji su e, državni tih država koji su ratificirali e, sporazum, a koji su u redovima ISIS-a. Zatim, što se tiče Libije, sud može istraživati sporove vezane uz Libiju od 2011. godine. Libija nije duž ratificirala statut, ali sud je dobio mogućnost da tamo istražuje. Dakle, postoji taj manevarski prostor a što se tiče Sirija, a i e, Iraka, na početku je Lebanon tražio od e, glavnog tužitelja da progoni one koji se bore u islamskoj državi u e, Iraku. tada se još nije htjelo ukazivati prstom na Siriju radi o složenih odnosa s Libanom. Oni su dakle tražili da se zažu Irak i tužitelj rekao da će one najviše podužnosti progoniti ali da državljani e, država potpisnica nisu među njima, nažalost. Zatim, isto tako, nekoliko puta ispred vijeća sigurnosti je tužiteljica govorila o svojim istragama i ustavno nekoliko puta na ovo, ali postavlja se veliko pitanje o tome hoće li doista sud moći istraživati u e, Libiji. Tri e, kaznih naloga su izdana, ali nije došlo nekakvog e, sudskog postupka pred Međunarodnim kaznenim sudom i još danas ona kaže da ne može saživati na području Libije iz sigurnosnih razloga. E, to je povezano s onim što je rekao Mark Ako sud želi tu sudjelovati, bili onda u tom slučaju trebali na neki način privatizirati istrage. Postoji taj jedan organizam koji se stvara to je jedna nova vrsta udruge civilnog društva e, koju financira nekoliko država i ta organizacija već tri godine sada prikuplja dokaze o mogućim zločinima u Siriji i postavlja se pitanje e, može li Međunarodni kazneni sud e, imati te dosije, provoditi istrage, oslanjajući se na eksterne istrage, zato što Sud ovdje ima niz poteškoća, s jedne strane interne poteškoće vezane uz način rada suda koja je dosta složena, a isto tako se tu e, radi i o političkim odnosima e, suda koju su donosili e, pojedini tužitelji i u jednom trenutku se to pitanje pomalo postavilo. Iako je bilo konkretnih rezultata, dakle, mogu dosija koje koje su zatvorili, primjerice, svi dosjeji vezani uz e, progon e, nakon 2007. E, godine i prečke smo u Nigeriji. Zatim dosije protiv pobojnika iz Sudana, taj dosje je također zaključen. Dakle, postavlja se pitanje može li sud provoditi te istrage i prije svega istrage takvih razmjera sa svim tim poteškoćama koje inače ima. Možda jedno pitanje vezano uz e, one koji rade u islamskoj državi, možda bismo mogli rezonirati kao islamska država, dakle da gledamo kao da nema granica na njih. E, oni su danas u Libiji, sigurno tamo postoji e, ustroj sa nadležnim osobama, njih bi sud mogao goniti i u tom slučaju bi možda trebali rezonirati na taj način. Isto tako, trebali možda uspostaviti jedan novi sud, novi sud za Siriju. Ali u tom slučaju ne bismo mogli s njima pokriti e, slučajeve koje vrši sa skupina, koje sa skupina u Iraku. Bismo li možda trebali napraviti jedan ad hoc sud s kojim bi se kazneno gonili e, odgovorni za naruženi džihad ako pratimo koje su namjere tih različitih skupina Al-Qaide, Islamske države i drugih, ako pratimo njihovu namjeru i ono što stoji u definiciji zločina protiv ili genocida, onda se govori o toj namjeri e, počinitelja dijela. Ako je njihova namjera ta da nametnu e, radikalnu, rigoroznu verziju e, šerijatskog zakona, zar onda ne bismo mogli stvoriti jedan sud na temelju toga s kojim bismo mogli goniti te različite skupine, dakle i skupine koje su se priključile njima naknadom čija je dakle lojalnost njima upućena i koje rade poput islamske države. To je dakle jedno pitanje vezano uz tu mogućnost da se stvori neki ad hoc, neko ad hoc tijelo s kojim bismo onda mogli krenuti u takav postupak. Što se tiče mehanizma kojeg je u prosincu eh, pokrenula glavna skupština un Mislim da se nekoliko druga društva već postavljaju sljedeće pitanje. Hoće li taj mehanizam doista biti nepristan? Uh, na koji način uh, će prihvatiti taj mehanizam? Sada se na terenu treba krenuti sa prikupljanjem dokaza, to bi trebali napraviti Sirici e, koje su možda međunarodni tužitelji obukli, ali oni to trebaju raditi na terenu i e, ipak oni su na početku rekli da ne bi htjeli da se propusti napraviti pravne postupke, to sudske postupke, ali možda bi taj mehanizam mogao doživjeti neuspjeh u razgovoru sa različitim skupinama baš koji se bave s time da prikljuju dokaz na terenu, imam osjećaj da su pomalo nepovjerljivi e, prema tom mehanizmu. Dakle, pitaju se kako će se on financirati, tko će ga podržati, nekoliko zemalja Persijskog zaljeva primjerice ga podržava, dakle, e, postavlja se pitanje hoće li se taj mehanizam financirati s financijskim sredstvima koji daju utisak da taj mehanizam neće biti nepristran. To su već sada neke od pitanja koje se postavljaju u druge svog društva i e, različite skupine koje prikupljaju dokaze na terenu. I svakako bismo trebali biti jako pažljivi u slučaju da se izradi jedan međunarodni sudski sustav, e, bilo pri Međunarodnom kaznenom sudu, bilo da se stvori neko novo ad hoc tijelo, ne bismo trebali um, čitavu tu situaciju ispolitizirati ili prema van dati dojam da je to tijelo političke prirode. Čime bismo onda mogli e, ugroziti djelovanje tog suda. Evo, to je sve što sam htjela reći. Hvala. Mislim da sada imamo sve potrebne sastojke kako bismo mogli otvoriti raspravu. ćemo riječ e, zastupnicima koji su se za nju javili. Gospođa Gal, hvala. Do sada smo čuli vrlo zanimljiva izlaganja. Hvala svim govornicima na pruženim informacijama dobra je bila zamisao uvrstiti ovo pitanje na dnevni red e, i o tome ćemo i dalje razgovarati na našem pododboru. Mislim da treba uvažiti ono što je rekao gospodin Clapham koji je nabrojio četiri mogućnosti zakazati progon, a ja bih htjela istaknuti s time u vezi da trebamo nastojati djelovati u sva četiri pravca i možda ćemo na taj način nešto i ostvariti. Naravno, nema trenutačnih rješenja, sva ona zahtijevaju određeno vrijeme, a mi moramo nešto poduzeti. Imam konkretno pitanje za gospođu Pasoni, kojoj želim čestitati na hrabrosti. Na hrabrosti koju je imala izbaviti se iz Isisa i sada pomagati drugima. Što ste vidjeli, što ste iskusili postoje li određene e, skupine na koju treba obratiti posebnu pažnju ili postoje li neka gradska područja koja zahtijevaju posebnu pažnju? Možemo li ugroženim osobama na neki način pomoći? I drugo, kako uvjeriti te ljude da izbjegnu zamku u koju ste vi pali? Hvala. Gospođa Post. Hvala. Želim ja zahvaliti govornicima na vrlo zanimljivim informacijama i radujem se daljnjim rasprava u tome u budućnosti. Ja imam pitanje za vas, gospođo Pasoni, i ispravama vam želim zahvaliti na tome što ste imali hrabrosti podići glas i želim vam sve najbolje u budućnosti. Nisam najbolje shvatila ono što ste rekli na početku, no Možete li nam reći što vas je privuklo Isisu? Grazie. Hvala. Gospodin Bašir. Hvala. I ja želim čestitati panelistima na njihovim eh, izlaganjima. Imam eh, jedno ili dva pitanja. Sa svim ovim e, pravnim mogućnostima kaznenog gonjenja državnih i nedržavnih aktera koji su odgovorni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i e, genocida, ako se sve te mogućnosti iscrpe, postoje li načini za obilaženja države domaćina i vijeća sigurnosti UN-a, je li to uopće poželjno? Drugo, Smatraju li govornici da je potreban novi međunarodni pravni instrument koji bi e, premostio ovaj jaz u međunarodnom pravu? I treće, i posljednje pitanje, što se više može učiniti kako bi se pokrenuo progon onih koji pomažu počiniteljima? Gospođa Lohpiler. Thank you. Hvala. Ima imam slična pitanja, a samo želim spomenuti da u parlamentu imamo skupinu parlamentaraca za globalno djelovanje u okviru koje surađujemo na jačanju Međunarodnog kaznenog suda i raspravljamo o prednostima postojanja ad hoc sudova. Hvala gospođo Mopa što ste ponovno naglasili da u slučaju takvih ad hoc sudova trebamo biti vrlo oprezni da ih jedna strana ne iskoristi u svoje političke svrhe umjesto za provođenje kaznene pravde. Imam još jedno pitanje o Isisu, jer mnogi od vas su spomenuli da je da postoje nevladine organizacije koje provode istrage i prikupljaju dokaze koje podastiru Međunarodnom kaznenom sudu i ad hoc sudovima. Moje pitanje do koje mjere, ako uopće, Europske, e, Europska unija financira ove organizacije? I kao što je i predsjednik e, rekao, sva ova teška pravna pitanja treba staviti i u sklopu razmjene gledišta unutar AFETA o Međunarodnom kaznenom sudu. Jer koliko znam, u Europskoj uniji zauzeli smo čvrsto stajalište i ovdje u parlamentu na temelju rezolucije iz 2011. godine o potrebi jačanja Međunarodnog kaznenog suda, no trebamo vidjeti i kako dalje razraditi te politike. Razgovarala sam također sa e, gospodinom Hocerom iz e, socijalista i o tome da bismo i mi u budućnosti se morali pozabaviti o e, situacijom u Iraku. Tako da me zanima što biste vi predložili u tom smislu kakav oblik međunarodnog pravosuđa ili tribunala za rješavanje pitanja ratnih zločina u Iraku. O tome bismo mogli razgovarati sutra i na proširenom predsjedništvu. I još jedno pitanje, to su sva pitanja upućena vama, gospođo Pasoni. E, rijetko je razgovarati e, s ljudima koji su bili izloženi su. U prošlosti došlo je do pokubljenja vođe terorista poput same Bin Ladena i možda će se to u budućnosti dogoditi i al baktadiju to zato što postoji potpora za to, ali unutar ISIS-a ta se ubojstva koriste za vrbovanje novih pripadnika. Je li to istina ili je to naše viđenje izvana, koristili li to ISIS kako bi e, tvrdio da je to način na koji Zapad postupa protiv e, vođa ISIS-a i je li to jedan od argumenata pri vrbovanju novih pripadnika? Hvala na vašim e, napomenama. Sutra na sastanku prošljenog predsjedništva ćemo razgovarati o tome. Gospodin Tokeš ima riječ. I will speak in Hungarian. Govorit ću mađarski. Sa empatijom sam saslušao izlaganje gospođe Pasoni, jer Naravno, svi se pitamo kako je moguće da jedna mlada osoba koja je odrasla u Europi dođe u dodir s osobama iz tog kruga. Kod nas u Rumunjskoj ili Mađarskoj praktički je nezamislivo da jedna mlada žena ili mladić e, dođe u dodir sa radikalnim krugovima. I sada dolazim do drugog pitanja. Što bi se moglo učiniti, poduzeti? Kako bi se prosvjetlilo mlade. Kod nas vrlo često zamjenjujemo toleranciju za pasivno prihvaćanje različitih pojava i tu mislim također i na neka ekstremistička stajališta, a da ne govorimo o ekstremističkom ponašanju. Vrlo često se to pasivno prihvaća, ali to su različite stvari. Imam pitanje za profesora Karpama. Postoje li presedani slučajeva u kojima su vođe Isisa a i privedeni sudu? Odnosno, je li itko ikad uspio uhititi pripadnike Isisa i uspio ih privesti pravdi? Zatim, tijekom e, suđena u Nürnbergu Tužiteljstvo se usredotočilo na počinitelje ratnih zločina u drugom svjetskom ratu, a i u slučaju rata na Balkanu ustrojen je poseban ad hoc tribunal. Dakle, kao i u tim slučajevima, smatram da bi i u ovom slučaju trebalo osnovati jedan posebni sud za zločine ISIS-a. Riječ je naime o toliko posebnim, konkretnim, specifičnim slučajevima da to ne bismo smjeli prepustiti drugim sudovima. Tu bi se trebalo usredotočiti na humanost, ljudsko dostojanstvo koje je toliko ozbiljno povrijeđeno. Dajem riječ e, gospođi Heke koja je iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Htjela sam održati mali ugovor, malo širi uvod, malo širi uvod o tome što Europska unija radi u borbi protiv nekažnjavanja i e, odgovornosti državnih aktera, ali kao prvo bih htjela zahvaliti panelistima na ovoj vrlo informativnoj raspravi danas. Mislim da je svima jasno da Europska unija ima snažnu politiku kada sad u borbi protiv nekažnjavanja. to se održava u našoj podršci Međunarodnom kaznom sudu, a isto tako smo i u e, prosincu 2015. godine usvojili e, jedan okvir za tranzicijsku pravdu u potpunosti se slažem da kada govorimo o našoj policiji prema Državnom kaznenom sudu, da je to rad e, koji je u tijeku, koji se razvija. U protiv nekoliko mjeseci se odvijaju mnoge rasprave o tome kako se može nastaviti raditi na tome i našem akcijskom planu. I u našem akcijskom planu o ljudskim pravima i demokraciji e, to je zapravo dokument e, koji bismo trebali revidirati za to. Što se tiče drugih organizacija koji rade na prikupljanju dokaza. Da, nekoliko panelista spomenulo je e, odbor za međunarodnu pravu i pravdu i odgovornost. To je tijelo kojeg mi od početka sufinanciramo. Na početku smo im dali 1,5 milijuna eura baš e, za to što se tiče E, njihovog rada i izgrađivanja kapaciteta kako bismo se da oni imaju dostatne alate i neovisnost kako bi onda mogli raditi na taj način da e, rezultati njihovog rada mogu poslužiti za bilo kakav budući sud ili za bilo kakve sudske postupke. Isto tako smo financirali projekte u Siriji za prikupljanje dokaza, a sada razmatramo hoćemo li financirati E, neke dijelove onoga što Međunarodni kazneni sud trenutno radi u Iraku. I samo nekoliko možda riječi malo šire u Siriji. Kao i sve drugi, mi se sada ćemo što možemo napraviti u ovom trenutku. Multilateralno gledano mi dalje pozivamo da se e, omogući nesmetan pristup e, Međunarodnom istražnom odboru u Siriji i nekoliko naših panelista je spomenulo da je u prosincu glavna skupština bila odlučna i da je usvojila tu rezoluciju te da je uspostavila ovaj novi nepristran mehanizam. Sada idemo dalje od samog prikupljanja dokaza. Gledamo kako bi možda se u dužnosti moglo, mogle podići optužnice. To treba ići komplementarno sa e, drugim tijelima gdje oni možda nisu toliko sposobni prikupiti dokaze i dakle mi gledamo kako izgleda za okviru UN-a, koje bi nam mogle biti reference i kako onda možemo da raditi na tome. Hvala. Hvala. Prije nego što dam riječ sljedećem govorniku, želim još nešto reći osobno. Nisam shvatio e, kakav je ovaj trend koji je sada u tijeku. Trebamo li očekivati da će druge države se povući iz Rimskog statuta o Međunarodnom kaznom sudu? Dakle, možete li dati procjenu perspektive s tog gledišta? E, sada bih započeo s kraja. Dajem prvo riječ gospođi Mopasa, odgovor. E, imat ćete pet minuta za odgovor. Izvolite. Euh, euh, Što se tiče pitanja, ne znam više tko je točno postavio to pitanje, o istragama koje provode u civilnog društva na terenu. To su istrage koje Europska unija financira, kao što ste upravo i rekli, i e, Ujedna kraljevina, Amerikanci i drugi također su u financiranju e, tog rada, tu sad je o prikupljanju dokaza e, s kojim bi se trebao premiti taj mehanizam, dakle što bi trebalo zatim omogućiti prikupljanje tih dokaza, da se uspostave baze podataka za buduće sudske postupke ne znam točno u kojem redu se da odgovorim na sva pitanja, nisam naviknuta baš na ovako postavljanje pitanja. Što se tiče Iraka, da se tu pokrenu istrage, e, da govorimo o Kopenhagenu internacional, to možda nije do sad toliko istraženo kao mogućnost. Neke od civilnog društva to sada razmatraju, primjerice da se lokalno obrate sudu, dakle vezano uz jednu regiju, e, primjerice postoji sud, e, dijel suda koji je nadležan za Sinđar i primjerice za e, one zločine koje su počinjene u Darfuru ili negdje drugdje, dakle postoji određeni tijela koji se bavi samo time i stoga je to jedna eventualna mogućnost da se tako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 instrument. E, kratak odgovor je ne. E, zločini koji su počinjeni već su obuhvaćeni međunarodnim pravom i e, ne trebamo imati neku novu kategoriju zločina jer u svakom slučaju to moraju biti zločini po trenutnim definicijama kako bi ih mogli glazno goniti. Govori se u Ženevi dakle, o jednom posebnom instrumentu za zločine protiv čovečnosti gdje bismo u ugovore onda upisali običajnu sudsku praksu vezanu uz to. U izgradnji takvog instrumenta bilo bi potrebno proširiti tu mrežu kako s time ne bi pokrili samo one koji vrše zločine protiv čovječanstva, već isto tako e, kako bismo s time obuhvatili sve one koji možda pomažu drugima da počine takve zločine. I tu se vraćamo ponovno na jednu od onih tema za koju su me zamolili da govorim. Dakle, pravne osobe, to jest e, poduzeća, njih također bi trebalo e, moći goniti za zločine protiv čovječnosti, to jest za one koji pomagu primjerice ISIS-u. Što se tiče trgovine nafte, to je važno, ali bismo imali još neke dodatne točke. Kao što dobro znamo, neke te skupine financiraju svoju djelatnost tako što e, krađuju, timaju, pljačkaju e, starine i prodaju ih na zapadu. E, često se to u nekom trenutku odvija preko nekog poduzeća i ako se neko poduzeće identificira u tom smislu, onda bi ga isto tako trebalo moći goniti. Zatim isto tako nešto što nismo menuli je trgovina oružjem. Naravno, to je u potpunosti E, nejasan svijet, teško je, znati tko tu sudjeluje u tome, ali jasno je da ISIS prima oružje iz nekih izvora i mislim da je to trenutno neistraženo područje. Što se tiče toga da zaobiđemo sigurnosno vijeće ili da zaobiđemo državu gdje se, gdje se počinjava neki zločin, mislim da to nije tako. Mislim da sud ima pravo da se može uspostaviti ad hoc sud ako vidimo da se negdje vrše zločini. Dakle, to ne znači da podrivamo tu državu. Neko je spomenuo, nek, e, to je gospodin Kesner je spomenuo presedane, poput e, suda za bivšu Jugoslaviju, a jedan uspješan primjer je i sud za zločine Ruandi, gdje se mnoge nedržavne aktere osudilo za stravične zločine. I jedan poseban primjer vezan uz jednog pojedinca koji je bio na vrhu jedne nedržavne infrastrukture i koji je osuđen izvan tog konteksta. To je primjerice gospodin Azad on je bio eh, jedan eh, ratnik u Afganistanu koji je u Londonu osuđen na 20 godina u zatvoru za mučenje i uzimanje taoca. To je već bilo prije nekog vremena, ali stvar je u tome da za ovakve zločine nema zastare i mislim da je stoga ovo prikupljanje dokaza toliko važno zato što će se najzad pojaviti pojedinci negdje u nekoj jurisdikciji unutar koje ćemo ih onda moći kasno goniti. Hvala vam. Hvala vama. Gospođo Pasoni, vi ste izazvali priličnu pažnju, nije moglo biti drugačije, imate riječ, izvolite. Merci. Hvala. E, dakle, ja ću se osvrnuti na sva pitanja, barem ću to pokušati učiniti. Ono što znamo o Daješu, barem iz onog kad sam bila tamo, iako kao žena ne znamo mnogo toga, ali ipak saznamo određen dio, zapravo ono što oni žele napraviti je e, teror. Žele širiti teror, to je njihov cilj, dakle oni e, nas pokušavaju zastrašiti kako osobe koje nisu muslimanske vjeroispovijesti se okrenu protiv e, osobama koje su muslimanci kako bi ih mogli zatim izdvojiti i onda pridobiti za svoju stranu kako bi se osnažili. Isto tako žele uništiti sve druge religije, dakle žele uspostaviti jedino islam kao vjeru. U svakom slučaju pokušavaju e, biti uvjerljivi, ali isto tako pokušavaju stavljati naglasak na e, islam, ali ne današnji islam, nego islam iz 7. E, stoljeća, dakle iz doba profeta Muhameda. Žele uspostaviti dakle islam kao što je nekad bio, dakle život koji se u potpunosti um, temelji na šerijetskom zakonu i žele doista sve uništiti što je izvan toga. Ne žele vjersku moć, već žele moć kako bi mogli sami uspostaviti ono što žele i e, progoniti sve one koje misle drugačije od njih. E, meni su prodavali jednu vrstu sna ja sam osobno više puta u Briselu imala prilike prije nego što sam otišla e, dakle, vidjeti onoga koji me regrutirao. Bila sam u tom trenutku jako ranjiva, to moram reći. Bila sam e, jako nesretna zbog e, neuspješne ljubavne priče sa mojim bivšim partnerom, sa ocem mog prvog djeteta. Mislim, to je e, bez veze kad danas razmišljamo o tome, jer svi naravno imaju ljubavne nedače. Ja nisam se tu dobro snašla i rekla sam samo i sebi da odem u Daješ. Bila bi korisna, ovdje više nisam korisna ovdje, ovdje me ne razumiju, a tamo bi me džihadisti mogli prihvatiti sa mojim djetetom, mogla bih tamo biti sretna, raditi kao medijska sestra i pomoći sirijskom narodu. Dakle, to je sve bila laž. E, prodavali su nam san. I oni nam zapravo daju, raskažu sve ono što mi želimo čuti. Kada je netko u ranjivoj situaciji, e, kada je netko jako depresivan, onda im povjeruje vjeruje da doista ono što im oni nude je bolje od ovoga ovdje i tako sam ja otišla preko noći i e, u manje od mjesec dana sam shvatila e, koje grozote su tamo prisutne i da je to sve bila samo laž. Bilo mi je potrebno određeno vrijeme, devet mjeseci da se vratim, e, treba znati da je jako teško napustiti ISIS, ali jako brzo sam si počela mm, ponovno postavljati pitanje, imati sumnje vezano u svoj dolazak u manje od mjesec dana. E, situacija žena je malo drugačija od situacije muškaraca. Žene je lakše, ja bih rekla, deradikalizirati nego muškarci. Imamo djecu, pa onda razmišljamo o njima. To je dakle ono što se tiče te ideologije. Ja neću pomenuti svijet, to je sigurno, ali ono što želim napraviti je razgovarati sa mladima koji bi mogli biti radikalizirani kako oni ne bi bili u iskušenju da padnu u zamku e, nekog regrutera za ISIS i htjela bi im govoriti o tome što je zapravo islam te pokušavati voditi dijalog s njima kako bih eh, ih mogla potaknuti na to da reagiraju, da eh, dovedu u pitanja eh, neka ustaljena razmišljanja i da shvate što je to daješ i što to zapravo znači pravi teror. Hvala. Hvala. Mislim da ovakvu hrabrost treba podržati zato što obuhvaća veliki rizik Dakle, mislim da možemo izraziti našu potpunu solidarnost gospođi Pasoni. Ona je priznala svoje pogreške, ali je njezino svjedočanstvo bitno kako bi drugi izbjegli e, to da počine istu pogrešku. I htio bih zahvaliti svim našim panelistima zbog sudjelovanja u ovoj važnoj raspravi. Mislim da bismo trebali još jednom imati ovakvu raspravu. Zahvaljujem još jednom, želim vam ugodan dan. Mi nastavljamo s našim dnevnim redom.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 Bene, riprendiamo la nostra... Nastavljamo s našim našim sastankom. Gospodin Bašir ima sada riječ. Sastanak nastavljamo razmatranjem amandmana koji su uloženi u vezi sa bezdržavljanstvom u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji. Imali smo 139 amandmana Gospodin Bašir e, je izvjestitelj. Zahvaljujem na određenom poslu. Vjerujem da će se on sastaviti sa izvjestitim ocjeni kako bi pripremio kompromisne amandmane. Još uvijek nije potvrđeno, ali želim vas obavijestiti da ćemo glasovati e, u AFET-u ovom izvješću 21. ožujka. 10. 11. travnja, rekli su mi sada. Gospodin Bašir ima riječ. Hvala predsjedniče. Kao prvo htio bih se zahvaliti kolegama i kolegicama zato što su jako puno vremena e, poklonili ovom poslu. Odmah nakon Božića dobili smo 139 amandmana koje ste vi spomenuli. Većina amandmana može se podijeliti dvije kategorije. Većina se odnosi na moj nacrt i žele ga poboljšati, a nekoliko amandmana izgleda kao da žele potpuno izbrisati moj tekst. Ipak, e, meni je jako drago što nije jedan amandman, nije e, otišao korak dalje od geografskog e, opsega koji je opisan u uvodnoj izjavi A i u naslovu. Nadam se da sam dobro shvatio amandman 55 gospođe Post. Ona govori o apatridnim tibetancima, ali možda se vi odnosite na one koji se e, nalaze u južnoj jugoistočnoj Aziji kao u Indiji i Nepalu. Možete li mi to molim vas pojasniti? Sljedeći korak koji ću učiniti je da predložim kompromisne amandmane. Mislim da ću napisati 15 ili 16 kompromisnih amandmana koji će pokriti otprilike pola ukupnih amandmana. Drago mi je što smo postigli do e, kompromisa što se tiče prikupljanja podataka i statistika. A što se tiče akcijskog plana za ljudska prava i demokracije, e, o instrumentima UN-a, o e, dubokim uzrocima kao, imaju kao rezultat apatridnost, o Rohingi, manjini Rohinga i tako dalje. Mnogima amandmanima ćemo glasovati odvojeno zato što je to razumnije ali neki će automatski e, otpasti ako se kompromisni amandmani budu usvojili. Poslaću nacrt kompromisnih amandmana na vrijeme e, svim sudionicima prije sastanka izvjestitelja u sjeni. Tako dolazim do posljednje točke, e, to je naš kalendar. E, imat ćemo sastanak izvjestitelja u Sjeni što prije, ću ga ubrzo. Nadam se da ćemo govoriti o svim kompromisnim amandmanima i da ćemo se dogovoriti oko njih već kod prvog sastanka. U protivno imat ćemo drugi sastanak. U AFET-u 10. E, i 11. travnja sve mora biti spremno, tada ćemo o tome razgovarati. E, taj datum je daleko, ali to je jedini datum, e, odnosno prvi datum gdje možemo o tome razgovarati, zato što imamo e, neke misije odbora AFETA i DROA koje se preklapaju. Želim zahvaliti svim kolegama na korisnim amandmanima i pozdravam vaše amandmane komentare ako ih imate već sada, u protivnom iznjećete ih prilikom sastanka izvjestitelja u sjeni. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni koji su u sali. E, gospodin Preda, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih kao prvo htio zahvaliti izvjestitelju na obavljenom radu. Drago mi je naravno zbog e, niza amandmana koje smo podnijeli što pokazuje da je ovo pitanje od velikog interesa za naše zastupnike i vjerujem da će ovo izvješće biti i prilika da e, bezdržavljanstvo stavimo na naš dnevni red i da tom problemu e, pridemo veću važnost u e, europskoj politici obrane ljudskih prava. Nažalost, bezdržavljanstvo je posljedica niz kršena, kršenja prava a što se tiče amandmana iz mog kluba zastupnika, imamo dvije glavne točke. Kao prvo, moramo jasno razlikovati situaciju gdje imamo hitno e, kršenje prava, gdje dolazi zbog humanitarne krize do bezdržavljanstva, primjerice tako je situacija sa Hinđama u Mijanmaru, a e, drugi fenomen je onaj koji je dugoročni fenomen o kojem treba na inkluzivan način razmišljati. Kada smo suočeni sa humanitarnom krizom, onda Europska unija treba bez okljevanja javno kritizirati tu situaciju i stupiti u kontakt sa pogućenim državama. Što se tiče dugoročne politike, Europska unija svakako mora definirati e, jasne smjernice, imati učinkovitu politiku, e, poput e, toga da ojača svoje administrativne kapacitete ili da usvoji baš prave smjernice o bezdržavljanstvu. Isto tako amandmanima podsjećam na to da Postoje međunarodni pravni instrumenti o bezdržavljanstvu, imamo dvije konvencije Ujednih naroda koje su ostvarile e, određene rezultate, ali te rezultate su jako skromni zato što većina pogođenih država nisu uopće ratificirali e, te konvencije. To je jedna konstatacija koja je očita no mislim da trebamo iz jednog drugog kuta gledati na taj problem. Primjerice konvencija o pravima djece je instrument koji bi nam mogao biti velike pomoći, zato što su skoro sve države na svijetu ratificirale tu konvenciju i sada je treba e, primijeniti već od samog rođenja na svu djecu. To bi e, jako olakšalo situaciju sa e, apatridima diljem svijeta, dakle ako bi se takva verzija primijenila već od samog djece. Zatim jedna druga os e, koje bi se EU trebala okrenuti, više ulagati to, to je to da se bezržvanstvo spoji sa drugim velikim problemima eh, poput eh, problema sa trgovinom ljudima. Neću eh, ovdje navesti sve amandmane koje sam podnio, ali htio bih naglasiti da moramo poboljšati i komunikaciju vezanu uz e, bezdržavljanstvo, zato što mislim da još uvijek ne shvaćaju svi taj fenomen i često se često ne razlikujemo terorizam i bezdržavljanstvo, e, bezdržavljanstvo je promjenu državljanstva i to su amandmani od ekstremne e, desnice koji primjerice tako govore. Mislim, bez svoja nema apel nikakve veze sa ekstremnim desnicom i e, vjerujem da će izvjestitelj na to obratiti pažnju kada izgrađuje kompromisne amandmane. Zatim što se tiče vremenskih rokova, e, mislim da će taj vremenski okvir biti dosta jasniji od onoga za Brexit. Hvala vam lijepa. Soraja. Hvala Kristjan Soraja. Hvala. Ja bih također htjela čestitati izvjestitelju zato što je napisao e, izvješće sa kvalitetnim informacijama i želim zahvaliti svima onima koji su uložili amandmane kako bi pokrili najvažnija pitanja. To će stvarno biti dobro izvješće. Socijalisti smatraju da je za parlament jako važno pitanje vezano uz patridnost je sljedeće, a to je da moramo jasno reći da u mnogim dokumentima o ljudskim pravima, prvo u Bečkoj deklaraciji u akcijskom programu, treba napisati kao i tamo da su ljudska prava univerzalna, nerazdjeljiva, neovisna i međusobno povezana. Ljudska prava i temeljne slobode su um, temelj čovječanstva i njihova zaštita i poticanje je odgovornost svih vlada. To uključuje naravno pravo na državljanstvo. U našem društvu danas prava su općenito povezana sa e, državljanstvom. Danas trebamo europske smjernice ili politiku kako bismo promovirali e, izbjegavanje apatridnosti. U europskom maksimum planu o e, demokraciji i ljudskim pravima koji ulazi u zajednički okvir rada između e, e, komisije i drugih institucija, moramo se posebno osvrnuti na treće zemlje. Formalni okvir će biti dobar instrument i dobar podrška Europske unije rješavanju problema apatridnosti do 2024. godine ovo izvješće treba također se dotaknuti pitanja privođena privođenja kraju apatridnosti na temelju rodne diskriminacije. Tu postoje problemi e, kada par koji ima različito državljanstvo treba prenijeti državljanstvo djetetu. E, to se događa u Bruneju, na primjer. E, diskriminacija prema rodu nije prihvatljiva i krši međunarodna ljudska prava. Također smo zabrinuti zbog e, apatridnosti djece. To je e, razlog buduće apatridnosti i to moramo odmah riješiti. Također trebamo bolje uočiti i zaštititi populaciju koja je bez državljanstva i moramo poboljšati kvantitativnu i kvalitativnu analizu podataka o e, apatridnosti. Tu trebamo koristiti sve tehničke instrumente kako bismo pokazali koja je potreba da regionalna tijela imaju tehničke mogućnosti uočavanja i rješavanja problema patridnosti. Još jednom želimo podcrtati to da patridnost nije samo činjenica koja se događa kod konflikata i migracija. Treba znati da ako je osoba patridna, onda to nema nikakve veze s time je li osoba migrant ili izbjeglica. Većina apatrida nikad nije ostavila mjesto gdje je rođena i nije prešla državnu granicu. E, vrlo mi je drago što ćemo surađivati na pisanju ovog dokumenta i očekujem kvalitetnu raspravu na sastancima izvjestelja u Sijeni. Ali treba odgovoriti na pitanje izvjestitelja Mislim da ste vi dobro shvatili moj amandman. Zašto sam podcrtala Tibetance? Zato što su oni u velikom broju u Indiji, a Indija je u Južnoj Aziji. a također zato što nema podataka o apatridnosti u Indiji. Zato je važno imati ovakav instrument. Hvala. Zahvaljujem Soraja. Ja ne vidim da su se javili drugi izvjestitelji u sjeni. Ne znam želi li još netko uzeti riječ što se tiče ove točke dnevnog reda. Nitko se ne javlja? Dobro. E, zastupnik Bašir ima riječ za odgovore. Hvala predsjedniče. Želim reći da mi je drago što je gospodin Preda i gospođa Post da su oni dali odgovor na moje pitanja. E, pozdravljam suradnju s njima u pisanju izvješća oko koje ćemo se svi složiti. To je jako važno područje djelovanja. E, osobe bez državljanstva su podvrgnute egzotama u cijelom svijetu i mislim da ćemo napisati izvješće o kojem ćemo moći glasovati i oko koje ćemo se složiti. Hvala, odlično. Želim vam e, da kvalitetno radite u pisanju ovog izvješća i da ćete dobiti tekst e, s kojim će se složiti svi pa i komisija. Imamo 20 minuta još na raspolaganju. Vrlo bismo smo obradili ovu temu. Tako da sada imamo još jedan predah za kavu, vidimo se u 11.20, a tada imamo važan susret sa Helen Hansen iz UNHCR-a. Hvala. je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 Hvala Hvala

iniziare di nuovo questa nostra riunione. Abbiamo... U redu možemo ponovno započeti sa sastankom. Imamo na dnevnom redu razmjenu gledišta Selen Hansen, političkom savjetnicom UNHCR-a, o globalnom sporazumu o razmodjeli obveza prema izbjeglicama. Zahvaljujem gospođi Hansen na dolasku iz Ženeve. iako smo poziv poslali prilično kasno. Molim dakle gospođu Hansen da nas izvijesti o sastanku na vrhu NHCR-a o izbjegličkoj krizi koji se održao u rujnu 2016. godine, iz čega je proizišla deklaracija iz Njujorka. Sve 90, 193 zemlje članice UN-a obvezali su se podijeliti odgovornosti u vezi sa izbjegličkom krizom koja je bez presedana. Cilj je da glavna skupština 2018. usvoji globalni sporazum o imigracijama i o izbjeglicama. NHCR trenutno radi na davanju sveobuhvatnog odgovora za izbjegličku krizu kojemu je cilj ponuditi sustavnija i održivija rješenja za izbjeglice, što bi trebalo donijeti koristi izbjeglicama i zemljama domaćinima. I na temelju toga UNHCR je dobio mandat e, predlaganja globalnog paketa za izbjeglice do 2018. godine. Vrlo nam je drago što ćemo od gospođe Hansen moći izravno čuti kako je stanje i bilo bi nam drago kada bi se taj dijalog mogao redovito nastaviti u budućnosti. Sada predajem riječ gospođi Hensen na 15 minuta, a onda ćemo čuti mišljenja naših e, kolega zastupnika i da ćemo na kraju gospođi Hensen priliku da na njih odgovori. Hvala gospodine predsjedniče. Želim iskoristiti ovu mogućnost e, kako bih vam čestitala na izboru za predsjednika ovog pododbora. A također želim zahvaliti gospođi Valenciano na tome što je tijekom svojeg predsjedavanja ovim pododborom zagovarala ljudska prava. Doista je čast i privilegija biti ovdje i obratiti vam se. Mnogo vam hvala, budući da je ovo ipak razmjena gledišta, neću mnogo duljiti s uvodom. Predsjednik je već e, objasnio razloge mojeg dolaska. No, dopustite mi da se ukratko osvrnem na cijeli proces. Također ću točno izložiti što, je sadržano u Njujorskoj deklaraciji koja bi mogla biti, mi smatramo, vrlo korisna za rješavanje velikih e, tokova migranata i izbjeglica koja bježimo u svijetu, a naročito u Europi, posebice 2015. godine i u nešto manjoj mjeri 2016. godine. Dakle, Njujorška deklaracija koja je usvojena u rujnu prošle godine, mislim da je dosta proistekla iz ovih eh, kretanja bez presedana koja smo zabilježili u svijetu i ta deklaracija nastoje biti sveobuhvatna. Dakle, ona sadrži obveze koje se odnose na sve koji su neregulirani migranti ili izbjeglice. I mi pri tome nastojimo i uvažiti potrebu poštivanja ljudskih prava. Riječ je o osobama koje se kreću na opasan, nereguliran način e, pustinjama, planinama i također morima. Dakle, deklaracija sadrži obveze koje se odnose na sve one koji sudjeluju u tim kretanjima izbjeglica. Postoje i neke obveze koje su preuzete, a koje se odnose na izbjeglice, koji se smatraju posebnom skupinom, jer su ti ljudi u posebnoj situaciji izgubili su zaštitu svojih država i nisu u mogućnosti vratiti se svojim domovima zbog progona, sukoba ili teških povreda ljudskih prava. Također postoje i preuzete obveze u vezi s migrantima i tu moram napomenuti da mi i dalje zadržavamo razliku između kategorije migranata i kategorije izbjeglica. Da dodatka Njujorškoj deklaraciji, kao što je spomenuto, bave se pripremama za usvajanje globalnog sporazuma o sigurnoj i urednoj i regularnoj migraciji, odnosno globalnim sporazumom o raspodjeli obveza prema izbjeglicama. Ukratko ću se osvrnuti na globalni sporazum o migracijama E, i također ćete vi moći pridonijeti svojim komentarima tome i također tu postoje i neka povezuća pitanja u vezi sa ksenofobijom e, prema izbjeglicama, migrantima i također e, tu imamo i spominjanje posebnog osjetljivog stanja djece o tome da e, treba zadržati djecu van pritvora, da se treba raspitati o njihovoj e, nacionalnosti i također se tu bavimo o pitanjima raseljenih osoba uslijed klimatskih promjena. Dakle, tu imamo mnogo zajedničkih pitanja između izbjeglica i imigranata još razmatramo način pregovaranja o globalnom sporazumu o migracijama. To je postupak koji se provodi u Ženevi i e, provode ga facilitatori, naročito iz Švicarske i Meksika i očekujemo da će se taj postupak dovršiti do kraja siječnja, no još nije izgledno koja će se tematska područja u to uključiti, koja će tijela biti nadležna za što, e, što će se podijeliti između Yorka i Ženeve i na koji način. No dopustite da prijeđem sada na dodatak prvi, a to je upravo preuzimanje vodstva u izradi globalnog e, sporazuma za izbjeglice koji je sadržan u dodatku prvom i to je zapravo novi način za e, pružanje pomoći i zaštite izbjeglicama, ali također i način za podizanje svijesti u međunarodnoj zajednici o potrebi uže međunarodne suradnje i bolje raspodjele obveza kako bi susjedne zemlje, zemlje u razvoju ne, e, ne bi morale preuzeti cijeli teret brige o izbjeglicama. Dakle, sporazum je doista sredstvo povećanja solidarnosti. Dakle, okvir za izbjeglice ističe četiri ciklusa prisiljenog raseljavanja kojima se mi bavimo. I mi smo osnovali radnu skupinu koja se bavi provedbom tog okvira u praksi u nekim pilot projektima koji se provode u određenim zemljama. Imamo tri takve zemlje, to su Uganda, Tanzanija i Somalija, ali razmatramo i mogućnost uključivanja drugih zemalja u Africi, ali i u Aziji i u Sjevernoj i Južnoj Americi. No, nije riječ samo o pilot projektima, nego također o prikupljanju dokaza kako bi se ustrojilo e, bolji sustav odgovore reakcije na velika kretanja izbjeglica. Mi primjenjujemo i ispitujemo taj okvir. Neki od tamo sadržanih elemenata su elementi koji su i u europskom kontekstu i nastoji se povećati raspodjela odgovornosti i solidarnost između zemalja i mislim da postoji sve veća svijest o tome da je to ključno, da treba u reakciju na velika kretanja što ranije uključiti i zemlje u razvoju, sagledavamo mogućnost ranih rješenja, jer u prošlosti se pružalo izbjeglicama samo smještaj u logorima, no oni se više nalaze smještaj u zajednici. Mi sada razmatramo razvojne planove, mogućnost obrazovanja, osiguranja dohotka, pristupa uslugama, pristupa zapošljavanju. Dakle, mislim da je to sve nov način rada i nov pristup, ali to ne vrijedi isključivo za sustav UN-a, nego je to priznato i na široj političkoj razini. Kada je riječ o samom postupku, mi smo sada tek u prvoj fazi razrade plana za provedbu globalnog okvira. E, to je plan koji smo mi osmislili i započeli, no nismo jedini subjekt koji u tome sudjeluje. Usko surađujemo sa zemljama članicama un Surađujemo sa regionalnim organizacijama, sa drugim ključnim subjektima u UN-ovom sustavu, s civilnim društvom, uključujemo sada i privatni sektor. I sve smo te elemente mobilizirali kako bismo osigurali jedan ravnomjerniji i sustavniji način reakcije na kretanja izbjeglica. Prva faza će se privesti kraju, krajem ove godine. U lipnju predvidjeli smo savjetovanja sa nevladinim organizacijama kada ćemo razgovarati s predstavnicima civilnog društva, onda ćemo imati dijalog e, visokih povjerenika o zaštiti i izazovima s time u vezi u prosincu koji će se isključivo, obaviti baviti s obuhvatnim odgovor na izbjegličku krizu i oni će se savjetovati na neformalan način sa drugim dionicima i državama i na temelju toga razraditi podlogu za globalni sporazum o izbjeglicama. Početkom 2018. održat će se formalnija savjetovanja. Nadamo se da ćemo uspjeti izraditi sporazumni dokument i to će visoko povjerenik staviti u svoje izvješće glavnoj skupštini sredinom 2018. godine i to će se izvješće objaviti istovremeno sa Omnibus rezolucijom o radu NHCR-a i to će glavna skupština razmotriti u studenome 2018. godine. Evo, to je tijek postupka. Mi naporno radimo na stvaranju podloge u smislu dokaza za to i Također e, obraćamo se Europi za političku potporu i našim članicama za e, financijsku potporu. E, ne govorim samo o UNHCR-u, nego potporu cijelom humanitarnom i razvojnom sektoru. Ono što poduzimamo je u skladu sa nekim inicijativama koje je promaknula Europska unija u proteklih godinu dana, a nadamo se da će i tijekom 2017. E, godine otvoriti se brojne mogućnosti za podizanje svijesti i e, jačanje zagovaranja u Europskoj uniji. U posljednjih nekoliko godina svjesni smo od toga da je bilo mnogo izazova, ali oni su popraćeni i mogućnostima, tako da se nadamo da ćemo u suradnji s vama osmisliti bolji način reagiranja. Evo, time ću završiti. Gospodine predsjedniče, i rado ću u raspravi s vama razmotriti eventualne druge aspekte. Hvala, hvala vama, gospođo Hansen, na vašem izlaganju. Tko se želi javiti za riječ? Imamo tri e, zastupnika, gospođa Veržija. Oui, merci, monsieur le président. Hvala, gospodine predsjedavajući. Imala sam čast e, biti izvjestiteljica u jednom izvješću e, koje je naš parlament svojoj već prvenoj sjednici pod nazivom Migracija i ljudska prava u trećim državama. U tom izvješću mislim da se do svega nalazi već i ono što trenutno se radi e, po pitanju vanjske politike pri migraciji u odboru AFET. Tamo se također izrađeno izvješće. I mislim da je naš dosadašnji pristup bio taj da radimo na poštivanju međunarodnih konvencija i na tome da vidimo kako Europska unija može bolje, ako mogu tako reći, surađivati s trećim državama kako bi omogućili bolju integraciju e, izbjeglica i bolje poštivanje prava migranata. jedna kratka primjedba unaprijed, mislim da moramo biti sada pažljiviji nego ikad e, kada govorimo o, izbjegličkoj krizi to jest o krizi migranata, tu se radi prije svega o izbjegličkoj krizi, dakle o krizi gdje nam dolaze izbjeglice ili prognane osobe i e, mislim da brojke čak i još više rastu e, što se tiče prognanih osoba nego što se tiče izbjeglica. Možda biste nam danas e, mogli reći nešto o razvojima od 2016. godini, gospođi Hansen, jer ja trenutno nisam našla nikakve pouzdane informacije za tu godinu, da vidim jesu li brojke iz 2015. s tim brojkama potvrđene, da li se dakle taj trend nastavio. Me bi bilo drago kada bismo mogli imati dijalog s vama i mislim da je gospodin predsjedavajući spomenuo da ćemo buduće redovitije razgovarati o ovom pitanju. Mislim da je naš pododbor dobro mjesto za to da samo raditi na tome i iznala bih isto tako dvije dodatne primjedbe. Često kažemo da Europska unija treba predvoditi primjerom prema van, ali isto tako i prema unutra. a ja sam zabrinuta što se tiče razvoja zakonodavstva u nekim državama članicama kada se radi o pravima eh, vezano uz azil i o, obiteljskim pravima izbjeglica, a to dvoje je kad kad je povezano. I eh, šokirana sam zbog toga što neke države članice se više okljevaju dati nekoj osobi status izbjeglice te više nude e, zaštitu koja može poprimati razne oblike. Mislim da je na nama da se s time pozabavimo, a inteligentno možemo samo raditi na tome e, ako smo sposobni napraviti isto kod nas doma, ono što zagovaramo kod trećih država. Što se tiče posla sa trećim državama, tu svakako bismo trebali pripaziti da se usvoji zakonodavstvo koje se tiče zaštite migranata, neovisno o njihovom statusu, sa onim problemom ratifikacije međunarodnih konvencija, primjerice što se tiče e, prava izbjeglica njihovih obitelji, što još neke države UN-a nisu ratificirale. A isto tako isto tome trebamo usuditi zakonodavstvo za zaštitu izbjeglica što se tiče prije svega azila da dakle ženska konvencija poprimi e, definirani oblik posebice u onim državama gdje je kriza najjača a e, te države nisu države Europske unije. Čak i kada vidimo nove priljeve izbjeglice vidimo da se to sve više kreće Um, na razini jug-jug nego na razini jug-sjever. I um, nadam se da ćemo moći raditi upravo ono što smo imali u izvješću uh, kojeg smo ovdje izradili, da dakle naglasimo posebice ova važna pitanja. Uh, Hvala. Hvala gospođo Hansen na dolasku i na tome što ste objasnili koliko ste daleko doprli u postupku usvajanja ovog globalnog sporazuma. Kada je riječ o onome što poduzima Europska unija, treba vas izvijestiti da smo mi zeleni zauzeli kritički stav naspram stajališta Europske unije u vezi sa ovim globalnim sporazumom. Europska unija stavlja preveliki naglasak na sigurnosnu stranu svega na, visokom, eh, na sastanku na visokoj razini sa UN-om, eh, Europska unija se ograničila samo na eh, surađivanje u vezi sa readmisijom i povratkom i na suradnju sa trećim zemljama. Također to je teško u vezi s onime što je rekla gospođa Veržja, je teško izmijeniti ovu političku raspravu u Europskoj uniji jer postoji niz politika koje se odmiču od ljudskih prava. Imamo europsku politiku za granice i sporazum o migracijama i da sažmem, dakle naša se politika temelji na sporazumu s Turskom koji se temelji na pogrešnoj pretpostavci da je Turska sigurna država. Dakle, UNHCR i tijela za ljudska prava UN-a vrlo često su u protekloj godini ili prije nekoliko mjeseci uputili kritike na račun Europske unije zbog toga što se ona udaljila od ljudskih prava. Evo, nadam se da će se politika izmijeniti, iako baš nisam neki optimist u vezi s time. Mislim da bi, praktično govoreći, Europska unija mogla učiniti više, mogla bi ponuditi program preseljenja ili premještaja. Europska unija sa Norveškom i Švicarskom je preselila samo 101.500 mm, sirijskih izbjeglica u proteklih nekoliko godina, tako da me zanima vaše mišljenje o našim kapacitetima. Također, trebalo bi znači bolje načine za rješavanje ovih velikih tokova migracija, to ste sami spomenuli i rekli ste da imate pilot projekte u tom smislu u Africi, spomenuli ste određene afričke zemlje, a s kojim zemljama surađuje u tom smislu u Aziji? Evo, to bi bilo to. Samo još želim istaknuti da se u svojem radu oslanjamo u velikoj mjeri na radu NHCR-a i na tijela UN-a za ljudska prava kojima se obraćamo kako bi kritizirala Europsku uniju u vezi sa politikama koje se ne temelje na ljudskim pravima. Hvala. Evelyn. Hvala gospodine predsjedniče i čestitke na izboru gospođo Hansen. Bila sam u Njujorku na glavnoj skupštini i e, prisustvala sam sastanku na vrhu. Ovo je pravi trenutak za stvaranje zamaha koji nam je potreban, e, naročito ako sagledamo sadašnju situaciju s ove, ali i s one strane Atlantika. Sjećam se E, da kada je UNHCR e, povjerenik e, za ljudska prava održao govor i rekao je da je gorka istina da je sazvan ovaj sastanak na vrhu zato jer nismo uspješni. Prema procjenama 60 milijuna ljudi je raseljeno u svijetu, a zemlje u razvoju više od 85 tisuća preuzimaju više od 85 tisuća e, rasenjenih osoba u svijetu. zbog toga je važno da sve zemlje podijele odgovornost. Također se sastankom na vrhu obilježava nova svijest o tome da je učinkovito upravljanje izbjeglicama doista globalni izazov koji zahtjeva globalan odgovor, ali sebičnost država u pregovorima, što nam je dobro poznato u ovom domu, je spriječila donošenje ambicioznih rješenja i e, preuzimanje neposrednog obveza. Neke zemlje članice ne žele preuzeti odgovornost koja bi im pravedno pripadala. Dakle, moje prvo pitanje je kako razgovarate s njima, kako se suočavate s njima i također um, u nastavku procesa koji će dovesti do uh, globalnih sporazuma treba voditi računa o ljudskim pravima koji moraju biti u jezgri procesa. Kao što je rekao Filippo Grandi na sastanku na vrhu, to ne smije ostati mrtvo slovo na papiru. Dakle, treba nam učinkovit program praćenja ljudskih prava, ali tu postoji i pitanje dosljednosti o čemu smo razgovarali na odboru AFET i također s odborom DEVE. Europski parlament se uvijek zalaže za e, širi holistički pristup u kojem se zahtjeva pristup vezan uz ljudska prava i podjelu odgovornosti što je u skladu i s našim ugovorima. Bilo bi daleko vjerodostojnije da zatražimo globalni sporazum e, u podjeli odgovornosti kada bismo odjeli primjerom Europske unije što se ne događa zato jer godinama šest zemalja članica od 28 preuzimaju 80% zahtjeva za zilom koji se podnose u Europskoj uniji. Dakle, je li to solidarnost i podjela odgovornosti koje su predviđene e, člankom 78. i 80. E, ugovora? Dakle, mislim da nije to govori mnogo o tome da europski problem nije problem brojki ili sredstava nego političke volje. I kako vidite ulogu Europske unije u procesu provedbe globalnih sporazuma i kako će to na kraju izgledati? Hoće li to biti niz obveza kada je riječ o promještanju, preseljenju, financiranju, razvojnoj pomoći? Kako će to praktički izgledati? Hvala vam. Hvala gospodine Oštrevicius. <clears throat> Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Gospođo Hansen, došli u Odbor za ljudska prava. Ovo je važna rasprava o vrlo aktualnim temama. Mene zanima kako bi se vi procijenili razinu sudjelovanja i djelovanja Europske unije u tim raspravama koje se vode pri UN-u. Dakle, u kojoj mjeri je tu Europska unija vodeći partner ili vodeći akter kada se radi o raspravi o tome i o pokušaju da se iznađu adekvatna rješenja. Jesmo li dovoljno aktivni? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje tiče se sljedećeg. Naime, migracijski tokovi, općenito tokovi ljudi, odvijaju se obično u okviru nekih regija. Koliko UN gleda na regionalnu suradnju država koje su najviše pogođene s, ovim fenomenom i gdje je e, priljev izbjegaca najveći, koliko oni e, surađuju na razini UN-a jer pojedinačna država koja to ništa ne može učiniti. Evo, pogledajte Italiju ili Grčku, moramo biti solidarni i e, pojačati više instrumente i metode za regionalnu suradnju. I na posljedku, kada govorimo u UN-ovom globalnom sporazumu o e, raspodjeli odgovornosti obveza prema izbjeglicama, koliko svačam, to će biti novi dokument u kojem će se ponuditi neka rješenja i neka razmišljanja o trenutnoj situaciji, ali Hoće li to značiti da bi taj dokument mogao već se odraziti na neke e, temeljne okvirne e, programe UN-a, dakle koji već postoje? Hoće li to promijeniti e, one temeljne dokumente koje UN već usvojio? I ako da, na koji način? Hvala. Hvala. gospodin Gric. E, e, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Već je nekoliko puta ovdje rečeno u Europskom parlamentu kada raspravljamo o e, nastavnim djelovanju, djelovanju po pitanju izbjeglica, uvijek kažemo da migracije nisu lokalni i regionalni problem, već globalni problem. Zato što se sve to odvija na velikoj skali i to je nešto što ne možemo dakle riješiti samo na regionalnoj razini. Imamo veliki migracijski pritisak koji smo doživjeli 2015. i 2016. godine i e, tu smo mogli konstatirati da Europska unija kao unija država sadrži veliki potencijal i da mnogo financijskih e, sredstava ustupa humanitarnoj pomoći, ali da nije sposobna sama e, se nositi s tim fenomenom. Zato što su izvori e, migranata, zbog čega oni dolaze ka Europske unije nešto što je jako udaljeno od nas i mi na to ne možemo djelovati. Htio bih sam se na nešto što je rekao gospodin Ustavićius. Ja vidim određen tračak nade u e, smislu da i e, ovaj fenomen sada jako prisutan u razmišljanjima na političkoj razini i postoji neka druga s tim povezana paralelna pitanja, primjerice pitanja klime i prije svega to humanitarno pitanje koje itekako nadilazi regionalne kontekste i zbog toga bih vam htio postaviti sljedeće pitanje. Koje je vaše mišljenje? Jer do sad smo provodili više reaktivnu politiku. Više smo reagirali na migracijske fenomene E, prije svega kada se radi o područjima u kojima se odvijaju sukobi ili područja u kojima je došlo do e, meteoroloških katastrofa, zbog čega je zatim došlo do velikog piljeva migranata ili e, izbjeglica koji pokušavaju dobiti status izbjeglica u onoj prvoj državi u koju su pristigli, a koja je sigurna država, koju se tako naziva. Dakle, Kakav je vaš pristup? Hoće li se naglasak sada staviti na borbu protiv samih e, uzroka koljena migracija ili su ti uzroci povezani s nečim drugim. Možda je lakše uvoditi na to kada se radi o područjima gdje su sukobi, a teže kada se radi o područjima koji su pogođeni vremenskim nepogodima ili primjerice siromaštvom. Na Bliskom istoku, u Siriji i Iraku, tamo gdje imamo sukobe, situacija je svakako najteža. A to zatim da terorizam još i e, pojačava. Jedan važan sigurnosni aspekt i aspekt vezan uz upravljanje sukoba je zaštita e, granica. Nedavno su usvojene e, i neke odluke u Sjedinjeničkim državama, govori se o izgradnji novog zida i hoće li te mjere biti učinkovite ili neučinkovite, uzavši obzir koliko je ovaj e, problem težak. a postoje tu i neki razlozi za donošenje takvih odluka koji se kriju za toga i stoga je možda najbitnije da se borimo protiv onih e, uzroka e, tih migracijskih fenomena. Ne bi li to moglo biti e, nešto što bi potaklo vaše razmišljanje na vašim konferencijama, na vašim raspravama? i nešto gdje bi se Europska unija mogla više aktivirati kada se radi o razvoju gospodarstva, primjerice u državama iz koje dolaze izbjeglice. E, nedavno smo potpisali neke sporazume sa primjerice afričkim državama, a i zanima me e, kako će se odraziti ta klimatska politika na globalno došlo odluka. Hvala. Hvala. Gospođa Locke-Biller je prije u svojoj intervenciji kritizirala pristup Europske unije. I mislim da je to učinila s pravom. Zato što previše mislimo na sigurnost, a ne na solidarnost koja treba biti više. Želi li komisija i njezina predstavnica reagirati na ovu izjavu Hvala. Dobar dan kolege. Samo da se predstavim. E, ja dolazim iz Europske komisije, iz odjela za e, humanitarni rad i e, članovi ovog odbora, njihovi komentari tizali su se razno raznih tema, a naš mandat više je usmjeren na to da se bavimo sa situacijom izbjeglica e, izvan e, EU u trećim državama, tako da će većina mojih primjedbi e, ići u tom smjeru. No naravno da kažem samo da Europska unija već nekoliko godina radi na Europskoj agendi o migracijama. To je dosta sveobuhvatna agenda koja uključuje i aspekte vanjskog djelovanja, pružanja podrške e, državama koje ugošćuju e, izbjeglice, ali isto tako i neke međunarodne aspekte. Postoji i prijedlog da se promijeni jedna uredba i okvir e, za premještanje. O tome se sada pregovara na razini država članica i stoga ne mogu sada reći još neke detalje više o tome. Samo bih htjela kratko reagirati na ono što je rekla predsjednica UNHCR-a. Da samo kažem sa strane Europske komisije da mi pratimo te pregovore eh, u UNHCR-u. Eh, Europska unija je također tu jedan od pregovarača, te smo eh, Europska komisija zastupali države članice i Europsku uniju. Dosta smo zadovoljni sa okvirom koji je postignut Naravno, za migrante potrebno je još ponešto rada i onda će se još raspravljati o globalnom sporazumu o migraciji. E, imamo i rezoluciju o modalnostima e, mobilnosti i o nekim svojim kojim će se raspraviti kasnije. Što se tiče globalnog sporazuma o izbjeglicama, mi mislimo da se već u sveobuhatnom okviru e, o izbjeglicama e, to dosta već uključuje i slično kao i u UNHCR mi smo smatrali da postoji niz elemenata koji bi nam mogli pomoći da na te skupine izbjeglica gledamo iz jednog više dostojanstvenog kuta gledišta da im omogućimo kako da žive bolje i kako da žive dostojanstvenim životom, pogotovo u onim državama u kojima su oni smješteni. I mi u potpunosti priznamo naravno da se više od 18% izbjeglica ugošćuje trenutno u državnom razvoju diljem svijeta. Elementi koji nam se sviđaju eh, u ovom sveobuhvatnom eh, okviru e, za izbježu krizu je to što se razviju, razvijaju rješenja, bolje se pokušava integrirati izbjeglice u zemlju domaćine i e, bolje se financiraju vlade u zemljama domaćinima. Mi smatramo da su to vrlo važni elementi kako bi se osigurali da se izbjeglicama daje e, dostatnu moć, da ih se osnaži. Mi govorimo tu o pristupu obrazovanju, tržištu rada, da dakle se mogu naći rješenja za njih jednom kada ih se smjesti, kada ih se preseli, kada ih se integrirali i kada ih se pak vrati u e, državu porijekla. Dakle, mi smo tu dosta bili e, inovativni. U proteklu doba smo osjećali kao da države domaćini E, isto tako više razmišljaju u tom smislu i mi smatramo da je to e, dobro i za budući rad. još jedan važan element u CRR-u je element zaštite mi smo jako zahvalni ono što je velike koristi u tom kontekstu, to je da UNHCR ponovno e, priznaje e, postojeći pravni okvir za izbjeglice. I mislim da je važno glasiti da kako taj okvir o izbjeglicama, ali i onaj širi okvir o ljudskim pravima se u potpunosti e, naglašava i u deklaraciji. Mi radimo iz humanitarnog rada pružamo humanitarnu zaštitu izbjeglicama i drugim raseljenim osobama na globalnoj razini i pokušavamo postići da se ljudi registrira, da imaju pristup dokumentaciji, da se spriječi rodno uvjetovano naselje ili neku dugu vrstu štete koja bi im se mogla nanijeti i koja bi im mogla naškoditi zaštiti prava izbjeglica. Također e, promatramo kako bi se proces mogao dalje razviti u budućnosti. E, podržat ćemo UNHCR e, pri identifikaciji država za pilot projekte, ali na globalnoj razini mislimo da trebamo imati dovoljan broj država koje sudjeluju u tome, u tom procesu. Dakle, da se radi o državama članicama, udrugama civilnog društva, privatnog sektora, da se oni bolje surađuju i da bi možda onda unutar globalnog eh, sporazuma izbjeglicama mogli čak eh, imati jedan još bolji okvir. Hvala vam lijepa. Hvala. Mislim da vam je postavljeno mnogo pitanja, dakle dajem vam riječ za odgovore. Uh, thank uh, Hvala vam lijepa. Eh, vrlo bogati komentari, možda neću se moći osvrnuti na svaku točku, ali pokušat ću na sistematski način na to sve odgovoriti. Kao prvo, mislim da je prvi govornik govorio o migracijskoj krizi. Ja mislim da ne možemo zanijekati da dolazi na globalnoj razini um, do jedne krize premještanja. U proteklih godina su se brojevi udvostručili i naravno da to nije dobar smjer razvoja vezano za ono što se događa i u kontekstu Europske unije. Tu mm, pak vidimo da kod nekih e, aspekata brojke padaju, ali nemamo sada vremena u to ući malo pobliže. Želim samo reći da otprilike imamo 240 milijuna međunarodnih migranata diljem svijeta prema procjeni e, UNDS-e ta brojka, samo da razmotrimo širu sliku. Većina, velika većina tih migranata kreću se na zakonit, siguran, uređen način, e, obogaćuju e, državu porijeka, ali su tako i državu e, domaćina sa svojim prisustvom. Dakle, to treba imati na umu da je to zapravo ona šira slika. Ali naravno onda unutar tih 244 milijuna ljudi e, iz statističkih razloga imamo izbjeglice i e, prognanike koji se također računaju u tu istu brojku. Naša je procjena da otprilike 65 milijuna ljudi e, postoji diljem svijeta koji su prisilno naseljeni. Od njih su 25 milijuna izbjeglice. Naravno, postoji i čitav drugi niz ranjivih skupina, uključujući primjerice migrante koji se nađu u državama u kojima vlada kriza, bilo da sad u nekim vremenskim katastrofama, građanskom ratu i nekim drugim vrstama kriza. A zatim je onda to se tako e, povezano i sa klimatskim promjenama i sa naseljenjem e, slijedom e, vremenskih katastrofa. Većina tih, dakle osoba koje se naziva tih 65 milijuna ljudi, njih 40 su e, prognanici, interno naseljene osobe, a kada govorimo o klimatskim promjenama i o e, meteorološkim nepogodama, onda je najveći dio svakako tih ljudi općenito e, interno naseljeno. Za njih postoji jedan drugi okvir, koji se temelji na djelovanju nacionalnih vlada i tu imamo e, neke smjernice, neka načela koja se primjenjuju. Što se tiče tendencija, žalosno je, ali moramo reći da će najvjerojatnije e, brojka e, prisilno raseljenih ljudi ostati tako visoko zato što se samo javljaju diljem svijeta novi sukobi i mislim da je E, postavljamo pitanje vezano uz e, izbjeglice naspram pružanja subsidijalne zaštite. Želim samo reći da je UNHCR iznio nove smjernice o statusu izbjeglica i to za situacije e, oružanih oruženih sukoba i nasilnih dijela, jer kad se smatra da ljudi koji bježe od e, oruženog sukoba nisu izbjeglice pod e, našim konvencijama, a mi zapravo smatramo da da, da će većina njih zadovoljiti status, e, to jest e, uvjete za izbjeglice. Primjerice, kada uzmemo Siriju kao primjer, tu je mnogo ljudi naseljeno zbog općenitog naselja i sukoba i kada bismo im imali sposobnost pomoći svakome od njih, ne znači da bi većina njih da, oni ne bi zadovoljili status izbjeglica, a u svakom slučaju mi se zalažemo više za to da se da tim osobama status izbjeglica nego subsidijarnu zaštitu, zato što onda oni s time dobivaju prava izbjeglica koje im pripadaju iz konvencija o izbjeglicama, što je naravno e, jače kao zaštita nego od većina e, načela subsidijarne zaštite. Također, e, fokus na povratak izbjeglica, na readmisiju tu je jasna razlika između migranata i izbjeglica. I mi smatramo da ako e, se za neku osobu smatra iz odmenih razloga da nema pravo na zaštitu, onda je diskrecijsko pravo države da vrati te osobe u e, njihovu državu porijekla. Ali naravno moramo se da se ljude ne vraća na mjesto koje je opasno, e, gdje bi im se moglo prekršiti ljudska, gdje bi se mogli prekršiti ljudska prava ili gdje bi mogli doživjeti nasilje. To je ono temeljno načelo. Ispričavam se, mislim da govorim malo prebrzo, pokušat ću eh, se malo usporiti. Što se tiče sigurnosti, Naglasak se stavlja na pitanje sigurnosti. Mislim da je to normalna zabrinutost zbog terorizma. UNHCR je također izdao smjernice o zaštiti izbjeglica i eh, kako je zapravo ta zaštita dosljedna s time da zaštitimo dobru sigurnost u nekoj državi i zaštitu granica. ću vašu pažnju na to zato što smatram da to nisu e, pojmovi koji se uzemno isključuju i velika većina izbjeglica zapravo upravo bježi od onoga od čega bismo ih sve htjeli zaštititi. Što se tiče općenito okvira i pravnih konvencija i tako dalje, globalni sporom u izbjeglicama njemu nije namjera da se podrivaju e, trenutni okviri, niti e, bilo kakva struktura s kojima se mogu zaštititi izbjeglice ili ljudi koji su raseljeni zbog drugih razloga. A što se tiče samog tajminga mi doista pokušavamo dati e, veću važnost globalnom sporazumu o izbjeglicama i već radimo na tome. Dakle, ono što želimo postići u globalnom sporazumu je doista to da države preuzmu obvezu, slično one koju smo vidjeli da su preuzeli u rujnu 2016. godine, dakle 193 članice UN-a su se sve složile da će usvojiti jedan ravnopravniji način rada od sada i pokušavamo sada tome još dati veću važnost. Što se tiče premještanja, naravno da želimo da države članice prime u tom smislu veći broj izbjeglica, a imamo i tradicionalna mjesta za premještanje, a imamo zatim i dodatne druge pravne kanale, primjerice humanitarni prihvat, zatim davanje školarina, mogućnost zapošljavanja izbjeglica i migranata. Sve to bi malo smanjilo pritisak e, koji vada ne samo na samim pojedincima, već isto tako i na državama koje su, koji su domaćini izbjeglice i isto tako bi se s njime uklonio, onaj opasni aspekt putovanja izbjeglica. To je dakle sastavni vidio tog sporazuma, to tražimo od Europske unije, ali i od država izvan Europske unije. Što se tiče e, pilot država, tu se svakako slažem s time da priljevim priljevi izbjeglica nadilaze državne granice, da se to odvija više u regijama, a u globaliziranom svijetu se to onda održava i na dakle, globalan način. Primjerice Danska i Australija, to su dvije regije koje su jako udaljene, a vidimo da u svim dijelovima svijeta vidimo taj globalan učinak migracije. E, u Aziji imamo drugačiji razvoj i ne znamo baš hoćemo li koristiti taj pojam pilot države, naime potrebno sam takve države, ali opet to su države koje su između ostalog već desetljećima države koje gošću izbjeglice, stoga možda pilot države nije pravilan pojam za njih. Mi primjerice jako razmatramo situaciju u Afganistanu, e, sa Pakistanom i sa Iranom da vidimo koje zaključke možemo iz toga izvesti Isto tako koristimo i reakciju koju smo primili e, na izgrađivanje otpornosti izbjeglica u sirijskoj krizi. Također gledamo i e, onaj sjeverni trokut e, Središnje Amerike, gledamo što tu možemo napraviti putem studija o pojedinim slučajevima. Da se kratko osvrnem na konjenske uzroke. Da, to je onaj veliki trenutni jaz koji postoji u međunarodnom sustavu UNHCR kao humanitarna organizacija naravno ne može riješiti taj jaz, ali mislim da je to svakako eh, glavni prioritet novog glavnog tajnika UN-a. On je nekoć bio povjerenik, visoki povjerenik za ljudska prava i u nizu izjava je već rekao da će se E, kao prvo usredočiti upravo na to. Ali naravno za to je potreban i pristanak vijeća sigurnosti, e, potrebno je pokrenuti e, političku, političku stranu jedinih naroda i isto tako i podršku članica UN-a. Ali mi svakako smatramo da je od najključne važnosti složiti se sa tim korijenskim uzorcima i puno je bolje spriječiti ljude da oni, ne moraju pobjeći nego kasnije liječiti simptome. Što se tiče uloge Europske unije, mislim da nemam ni spomenuti da su Europska unija i Europska komisija temeljni partneri eh, UNHCR-a, ne samo kada se radi o određivanju eh, standarda, o tome da predvode primjerom. Tu smo čuli neke primjedbe o tome da mm, treba možda naučiti neke lekcije iz tog europskog konteksta na tome treba razmišljati, ali svakako je to važan donator, ne samo za UNHCR, nego i za druge aktere koji se bave ovim razvojem i za neke države i za neke zajednice je taj doprinos doista neizmjene važnosti. I naravno to je regija gdje se stvara dosta isto tako radnih mjesta, gdje imamo i određen demografski razvoj. I e, jednu riječ koju bih doista htjela tu spomenuti je riječ dostojanstvo. Izvješće glavnog tajnika prije e, sastanka na vrhu e, u New Yorku ticalo se upravo te teme sigurnosti i dostojanstva. Dakle, E, važna tema je bila sigurnost, ali su tako i dostojanstvo. Dakle, da se može osoba osloniti samo na sebe, e, da se to tiče ne samo izbjeglica, već isto tako i država koje ih primaju. Hvala vam lijepa. Hvala. Zahvaljujem na ovom izlaganju i na odgovorima. Ne znam, žele li kolege i kolegice još nešto dodati, imaju li nekakvih opažanja koja žele iznijeti? Izvoli, li? Hvala, predsjedniče. Samo jednu stvar htjela sam reći. Što se tiče problema dosljednosti o, o kojem ste govorili prije. Ono što me brine najviše je sljedeće. Postoji trend europskih politika za azil i migraciju danas. A taj trend nas vodi prema eksternalizaciji e, odgovornosti i granica. To vidimo u sporazumu između Europske unije i Turske, s druge strane između novog okvira partnerstva sa nekim afričkim državama. Vidimo to i u predloženoj reformi koju je spomenula kolegica iz komisija. To je ideja nesistematskih e, provjera prihvatljivosti za neke osobe koje dolaze ovamo i kako bi se moglo ih vratiti i tu dolazi i do pitanja diskrecijskog prava. Ne možemo u New Yorku raspravljati o potrebi da imamo veće zalaganje zato što 85% svih, držav, svih izbjeglica je u eh, državama u razvoju trebamo imati i bolje upravljanje, gran, upravljanje granicama i stvarati kapacitete kako bismo ljude zadržali tamo, to se kaže, evo zato govorimo o nedosljednosti. Evo, želim se nadovezati ono što je kolegica rekla. Imam dva pitanja i bilo bi mi zanimljivo čuti od gospođe Hansen ili od komisije odgovor gdje je temelj ljudskih prava ovdje postoje neke politike koje države članice e, podržavaju. Na primjer, Libijska obalna straža treba imati bolje bolju pripremu, bolje i bolju izobrazbu kako bi se bavili situacijom na Mediteranu. Oni trebaju biti bolje obavješteni o ljudskim pravima. Mi znamo da naravno obalna straža u Libiji mora uspjeti vratiti izbjeglice u Libiju zato što djeluju unutar libijskih granica. A kamo će ih vratiti? To je pitanje. Vi znate da postoji prisilni rad, postoji robstvo, čitav niz grozota koje se događaju u izbjeglicama. Zato vas pitam kakvu medicinsku skrb trebaju ti, te izbjeglice Znamo da postoje naznake da se u Libiji čak i muči te ljude. Je li to nešto što je u skladu s našim politikama, želimo li to ili je to još uvijek problem? Drugo pitanje, donorska konferencija u Afganistanu u e, listopadu u Briselu. Tamo je rečeno da je dobro što postoji dosta novca da se izgrade institucije, ali s druge strane nemamo pravno bezuće instrumente kad govorimo o zajedničkom putu naprijed u pogledu migracije to je trend koji postoji u Europskoj uniji, a ona pokušava što prije e, vratiti izbjeglice u Afganistan. E, mi ne uzimamo u obzir dokumente a dokumenti kažu da u Afganistanu situacija nije sigurna. Postoji problemi eh, na koje ćemo naići ako želimo imati kvalitan odgovor na to izbjegličko pitanje. I gospođa Hansen je to rekla, mm, razgovara li ti o tome s onima koji posjećuju te međunarodne sastanke? Da, ja se želim pridružiti izjavama kolegica koje su malo čas govorile. Želim vam reći koliko sam jako ocijenila situaciju da ste vi, činjenicu da ste vi eh, stavili te brojke na globalni kontekst. Zato što mislim da se prečesto se samo na eh, nezakonite migrante i to je zapravo jedna vrsta obsesije Europske unije koja zanemaruje da jako mnogo zakonitih migranata ugošćuje 2,5 milijuna, ako se dobro osjećam, i da nemaju nikakvih e, problema s njima. Mislim, to je samo jedna sarkastična primjedba. A drugi, drugi najveć, druga najveća skupina su Amerikanci koji su ovdje kod nas kao zakoniti migranti. Dakle, imamo obsesiju na države na jugu, što zapravo nije u skladu sa stvarnošću kada pogledamo migracijske priljeve ka Europi. Mislim da to treba staviti u e, taj odgovarajući kontekst, globalni kontekst, staviti to sve na pravno mjesto. I vi ste s pravom rekli da između tih 65 milijuna osoba koje je raseljeno, kako ih nazivaju UNHCR-u da su tu prije svega prognanice oni koji se kreću. I da je to dakle vrlo posebna problematika. Još jedna druga stvar. Kao reakcija na ono što sam eh, vam bila prije rekla, vi ste odgovorili da jednom kada neka država odbije pružanje zaštite nekoj osobi, da onda ima više malinarskog prostora. A mene zanima nešto što je povezano s onim što je Barbara rekla, vezano uz Afganistan. Pokušavam shvatiti što dovodi da država da ili ne status izbjeglica. Najmanje što možemo reći je to da različite države članice drugačije postupaju po tom pitanju, da dakle imate više šansi ako ste državne, određene države dobiti status izbjeglice u jednoj državi članici naspram neke druge države članice. A odbiti nekome status izbjeglice ne znači i e, ja to želim naglasiti i na, molim vas da to potvrdite, da osoba više nema pravo na nikakvu zaštitu. A ono što danas vidimo da oni koji se zalažu za pravo azila sve više prijete da će ih e, primjerice e, izbaciti. Ja sam francuskinja za Sudance i Eritrejce vidim kako im se prijeti e, povratkom u e, zemlji porijekla u Francuskoj. I mislim da je to veliki problem. Dakle, postavlja se pitanje što je to kada neko uživa međunarodnu zaštitu, što je to kada neko dobije status izbjeglice. I mislim da bismo tu tabliću još i dalje od ovoga o čemu trenutno samo razgovaramo. Zatim, isto tako, što se tiče izbora e, ove tri države koje ste izabrali kao države za pilot projekte u Africi, tu bi me zanimalo da kažete malo nešto više o tome. U redu. Odgovorit ću na nekoliko pitanja. Prvo, što se tiče Europske unije, e, Mislim da je to upravo mračna strana europske arhitekture. Mislim da možemo govoriti o onome što se dogodilo 2016. godine. Tada je izdan dokument e, Bolja zaštita izbjeglica Europskoj uniji i molim vas da pročitate taj dokument jer mislim da u ovoj brošuri vi možete pročitati čitav niz sugestija, preporuka, prijedloga i mislim da se oni stvarno dotiču nekih zabrinutosti koje su izražene o tome kako Europska unija odgovara na veliki tok ljudi. Što se tiče Afganistana, kolegica Emita Takashi koja je ovdje pored mene rekla je da e, zamjenik direktora za Ured za Aziju će se obratiti Europskom parlamentu sutra govorit će o regionalnoj situaciji u Afganistanu. Tako da bi se sada vratila na sljedeće pitanje i slažem se s onome što ste rekli u vezi sa neregularnim migrantima u Europskoj uniji. Jedna od zabrinutosti je jasna, to je područje koje zahtjeva posebnu pažnju. Morate imati na umu širi kontekst. Zato što neregularnost, e, nezakonistost dovodi do povećanja rizika. Sedam e, tisuća osoba izgubilo je vlastiti život e, na Mediteranu kad su pokušavali doći u Europu prošle godine i to je stvarni problem. Što se tiče odbijenih e, izbjeglica, slažem se potpuno s vama. Ono što mi mislimo trebamo da mi provesti, a, ako smatramo da bi oni trebali imati pravo na samodređivanje, onda bi to trebalo i onda provesti, trebali bismo to i poštivati. Dakle, ne bismo trebali biti potpuno preskriptivni u postupcima. Znamo da imamo minimalne standarde i što se tiče postupaka, poželjno je imati jedan jedinstveni postupak koji će e, uzeti u obzir status izbjeglice, a to je ključno zbog razloga koje smo već naveli. Konvencija o izbjeglicama daje nekakva prava, a ako nemate status izbjeglice, onda nemate pravo na njih ali imate pravo na međunarodnu zaštitu. Ljudska prava je jedna od obveza koje moramo poštivati. I imamo čitav niz drugih razloga zbog kojih možemo imati humanitarnu zaštitu. I možemo imati zahtjev da se pojedinac ne vrati u državu gdje je u tijeku rat ili nekakva katastrofa Mm, mislim e, da mogu reći da se potpuno slažem s vama. Ne radi se samo o statusu izbjeglice koje treba uzeti razmatranje. Pitanje je mnogo šire nego što se obično poima. Zato imamo smjernice o statusu izbjeglice koje treba uzeti u obzir e, u kontekstu kad imamo konflikte i nasilje e, Središnja Amerika ima drugačiju definiciju i vrlo često se osobe iz tog dijela svijeta karakterizira kao osobe koje bježe od kriminalnih milijeja. Ali, eto, htjela sam samo to pocrtati. Imali smo tri e, studije slučajeva iz Afrike. Mislim da ste čuli za model Ugande. To je stvarno država koja je, ima čitav niz politika i mislim da bi se one mogle e, e, također provesti u drugim državama. I druge države imaju nacionalne planove. Kad izbjeglice dođu u Ugandu, daju im komad zemlje, ne stave ih u kamp, daju im mogućnost zarađivanja za život, djeca dobivaju izobrazbu, Imamo čitav niz mjera koje su sveobuhvatne, omogućavaju razvoj pojedinca i daju im humanitarnu pomoć. E, to bi svakako bio e, novi vjetar u leđu našim politikama kad bismo to također primjenjivali. Tanzanija također e, je primila mnogo izbjeglica. Ona sada ima pozitivne politike koje će e, provesti delegacija e, koja je bila u Gandhi. Pogledala je njihove politike i kako one izgledaju na terenu. Mm. Ova situacija u ovoj državi je malo kompliciranija, zato smo smatrali da se ne trebamo e, sramiti uzeti u obzir tu e, situaciju gdje se događaju mnoge repatriacije. E, stvarno smo otvoreni e, prema mnogim situacijama koje možemo analizirati. Tu imamo i pilot projekte i najbolje prakse gdje možemo shvatiti gdje su kritične točke na kojima moramo poraditi kako bismo dali što bolju reakciju. Hvala. Hvala gospođo Hansen. Zahvaljujem što ste odgovorili na drugi krug pitanja koje su postavili kolegi i kolegice. Dajem vam svakako na znanje da smo spremni na zajednički stalni dijalog kako bismo zajedno pronašli najprikladnije rješenje, odnosno najprikladnija rješenja za temu e, problem koji će nas pratiti tuđih godina. Svakako ćemo e, svim zastupnicima dati kopiju ovog dokumenta od 2015. godini, a sada zaključujemo ovaj dio zasjedanja. Vidimo se danas popodne u 15 sati.